Ovime otvaramo ovaj naš dio sjednice. Počinjemo sa prvom točkom dnevnog reda. Izvješće kolegice Intvert, a to je mirovinski proizvod. Kolegica Intvert, izvolite, imate četiri minute. Gospođo predsjedavateljice, što oni dame gospodo, dobro jutro komisiji. Doista mi je drago što danas e, možemo konačno glasovati o PEP-u, paneuropskom esopnom mirovinskom proizvodu. Upravo zato što sam mišljenja da smo dali u rezultatu ono što smo i obećali, paneuropski proizvod koji će biti jednostavan, siguran, a isto tako dobar za korisnike i to je upravo ono što se nalazi pred nama danas e, na stolu. Ja bih e, želio započeti sa paneuropskom, dakle, urbom, e, dakle, paneuropska kvaliteta, kriteriji, te isto tako i prava potrošača, ali isto tako i paneuropski e, nadzor, a isto tako i mogućnost EIOPE, Europskog nadzornog tijela, da intervenira. Mi smo htjeli zapravo autorizaciju EIOPE ali sada sa pametnim korištenjem e, ovlasti to e dobili smo zapravo isti cilj uz drugačija sredstva. Također smo osigurali prava za korisnike, e, isto tako pravo na informaciju, obavezno savjetovanje, promjene i presnosivost samog proizvoda, prenosivost u tom najširem smislu. Dakle, ostvarili smo i kap od 1% koji čak i nije malo dostignuće jer smo imali ogromne otpore i kada pogledate same e, naknade koje se danas naplaćuju, dakle 1% naknade je doista dobar rezultat. Uspjeli smo isto tako i stvariti jedan osnovni PEP, dakle jedan gotov proizvod za nekoga tko nije financijski opismenjen i koji isto tako nije omogućeno da se informira proizvode. Isto tako smo osigurali naravno sve one sigurnosne mehanizme koji su potrebne. E, postoji još uvijek e, čitav e, niz ljudi koji su zabrinuti i žele bih eliminirati neke od tih dvojbi. PEP je sigurno proizvod trećeg stupa. On je zapravo komplementaran, individualiziran i na neki način, jednostavno tako moramo reći da je dobrovoljan. Ni na koji način ne zamjenjuje proizvode iz prvog i drugog stupa, to je jako važno konstatirati jer puno imela koje sam primio od kolegica i kolega, prije svega iz Španjolske, koji su nas optuživali ali da smo na neki način e, isto tako i prijetnja e, javnim mirovinskim sustavima, ali to je apsolutna e, suluda konstatacija jer zapravo samo ugrožavanje mirovinskih sustava su nacionalne službe koje zapravo nisu ni voljne niti sposobne reformirati svoje sustave i ukoliko danas PEP treba upotpuniti ovu prazninu i države članice gdje zapravo imamo neadekvatni sustav mirovinskih e, osiguranje, onda upravo te na države članice, a isto tako PEP će dati onu razliku i pružiti onu razliku za sve one ljude koji nemaju mirovinsko osiguranje adekvatno i da imaju onda u konačnici nešto što što će im u budućnosti olakšati život. Ja bih isto tako želila da je zapravo stvaranje PEPA koje je dobro za potrošače bio zapravo prvenstveni cilj, a isto tako jedan od ciljeva komisija bio je da se e, upotpuni unija tržišta kapitala. Ako smo to uspjeli sa PEP-om, ja ću biti sretna i zadovoljna. Ja mislim da smo stvorili nešto što je dobro za građane Europe, to je bio prvenstveni i primarni cilj. Mislim da ono o čemu ćemo danas glasovati upravo ispunjava taj postavljeni cilj i da će doprinijeti jednoj socijalnoj Europi koja se brine o svojim građanima i vjerujem vjerujem da će dobiti veliku potporu ovaj prijedlog. Hvala, gospođo izvjestiteljice. Gospodin Katajnen u ime komisije, izvolite. Gospođo predsjedavateljice, štovani zastupnici, dobro jutro, želim doista zahvaliti vam na organizaciji ove vrlo značajne rasprave vezana uz, dakle, paneuropski osobni mirovinski proizvod PEP. Sam uredba o PEP-u je zapravo jedan kamen temeljac, a isto tako u potpunjavanju ove praznine, kada je riječ o demografskim izazovima, isto tako i upotpunjavanje jednog segmenta unije tržišta kapitala, a sami e, ponuditelji i izdavatelji će biti u mogućnosti ponuditi jedan novi proizvod e, sa doista visokom stupnjem zaštite potrošača kao što je izvjestiteljica ukazala da neće ni na koji način e, zamijeniti javne mirovinske sustave, daje nove mogućnosti pak s druge strane i alternative svima onima koji žele dobrovoljno e, koristiti se ovim mirovinskim proizvodom. Dozvolite da izrazim svoju zahvalnost izvjestiteljici Sophie Tintveld koja je doista u ložila mnoštvo truda i napora da i postane stvarnost. Želim se isto tako zahvaliti Roberto Coltieriju, e, predsjedniku odbora Econ, te isto tako izvjestitelju Sjeni, Brian Hayesa, Soros i Buzz Eichhout e, i, i Dennis D. John na vašem uistinu konstruktivnim zalaganju u ovom predmetu, a isto tako održivosti i konzistentnosti u vašem radu. U konačnici želim se zahvaliti i e, izvjestiteljima EMPL i INKO odbora koji su doista dali svoje značajne i vrijedne doprinose. Prema našim podacima u Europskoj uniji e, umirovljenje samih građana 2057. godine treba ćemo imati dodatno dvije trilijarde dakle, e, mi smo imali održivost mirovinskog sustava. Istovremeno e, moramo kazati da mirovinski proizvodi su fragmentirani na europskom tržištu u nekim dijelovima Europe čak imamo situaciju da ni ne postoji mirovinski proizvod. 67 milijuna od, od 230 milijuna ljudi između 25 i 59 godina starosti investiraju u osobni mirovinski proizvod. Osobni mirovinski stup PEP će dati mogućnost da se štedi za mirovinu i to na temelju potpuno dobrovoljne osnove. Otvorit će se jedan paneuropski model mirovinskog proizvoda koji će potpuniti javni i isto tako profesionalne mirovinske sustave. E, dodatne mirovine mogu postati učinkovitima tek ukoliko su e, prihvatljive i pristupne svim dijelovima kategorija ljudi. E, PEP i dizajn pep će omogućiti jedan doista troškom učinkoviti konkurentan proizvod sa svim zaštitnim mehanizmima koji su potrebni. Sami ponuditelji pep prodavat će proizvod u čitavoj EU sa jednom registracijom, što će donijeti isto tako mogućnost prekogranične konkurentnosti. Komisija smatra da će države članice ipak slijediti ove preporuke vezano uz PDV, e, da će dati i isto tako porezne e, olakšice koje daju svim ostalim proizvodima u osobnim mirovinskim sustavima. Kriteriji koji su postavljeni e, su slični onim nacionalni kriterije. Žao mi je što je prenosivost PEPA, isto tako i regulatorne snage EUP-e su na neki način smanjene, a upravo je to važno kao prvi korak kako bismo izgradili jedan e, sveopći paneuropski tržišni pristup mirovinskom proizvodu. PEP je isto tako i ključnih mjera akcijskog plana kako bismo ojasnažili uniju kapitala koje će štedne uloge e, usmjeriti prema dugoročnim investicijama i stvoriti radna mjesta u čitavoj Europskoj uniji. Na samom kraju želim istaknuti da ostaje još velik korak i velik posao pred nama kako bismo neke ključne elemente i segmente PEPA poboljšali. Komisija će vrlo budno pratiti e, i sam rad EIOPE, a isto tako i sagledati da i svi delegirani akti budu apsolutno u skladu sa političkom orijentacijom koju će zauzeti i sami su zakonodavstvi. Hvala lijepo, gospodine povjereniče. Sada gospodin Becker u ime odbora za pošljavanje i socijalno poslove. Izvolite, imate dvije minute. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavateljice i gospodine povjereniče. Ja bih e, istaknuo da sam kao jedan od većeg broja e, zapravo se borio za stvaranje PEPA. Želim se zahvaliti komisiji na inicijativu vezanu za ovaj proizvod. Imamo dobru vijest za mlađe generacije u Europi, jer upravo sa PEP-om dobivamo jedan dodatni mirovinski proizvod koji će omogućiti viši standarde života u e, starijoj dobi u nekim regijama Europe zapravo ni ne postoje izgrađeni socijalni sustavi kao što je to u mojoj državi. Mislim da će PEP imati izuzetno dobru šansu da ispuni ovu prazninu. Istovremeno u razvijenim socijalnom sustavu imamo jednu dodanu vrijednost kako bi se osigurao životni standard u starijoj dobi. Dakle, ovaj privatni, osobni pan europski osobni mirovinski proizvod ponudit će se u različitim varijantama. Želim pozdraviti što činjenicu da smo uspjeli u standardiziranoj verziji na čitavom tlu Europske unije zapravo ponuditi jednu garanciju uloženog kapitala koji zapravo stvara jednu dodatnu sigurnost e, u svim onim regijama u kojim nemamo visoko razvijene mirovinske sustave. PEP jest e, transparentan, a atraktivan u punjavajući mehanizam prvog i drugog stupa, želim naglasiti podcrtati ono što je kolegica Sofija Infeld kazi, da to nije ni pošto konkurentni konkurencija prema prvom i drugom stupu, već jedan dodatni proizvod i time zapravo daje jedan značajan doprinos osiguravanje stare životne dobi. U ime odbora za zapošljavanje želim pozdraviti e, samo uvođenje PEPA, osim toga mi smo isto tako e, ponudili samim korisnicima standardiziranu dokumentaciju koja govori o certifikaciji samih ponuđača EJOP-a i njihova uloga zaista ima sve naše simpatije. Vjerujem da možemo i mlađim generacijama ponuditi jedan izuzetno dobar proizvod, a kad je reč o osiguravanju starije životne dobi. Hvala lijepa. Hvala lijepa u ime odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, se Colin Langen. Imate dvije minute. Gospođo predsjedavateljice, gospodine povjereniče, Drago mi je što ovaj dosije možemo završiti još u ovom sazivu kao izvjestiteljica. U ime otpora IMKE želim e, Izvjestiteljici Sophie Infeld čestitati na ovom poslu, na ovom izuzetno otvorenoj kooperaciji koju smo imali u ovom segmentu. Za mene od samog početka je bilo je stvoriti jedan PEP koji će biti jednostavan sustav, siguran sustav i transparentan sustav koji će biti isto tako ići u prilog samih korisnika i koji će omogućiti dugoročno rješavanje ovog pitanja i ovaj cilj je ostvaren. Nakon pregovora možemo sažeti da smo prijedlog komisije e, učinili učinili apsolutno prihvatljivim i za same potrošače i za samo jedinstveno tržište. Najvažnija točka po mom mišljenju jest uvođenje temeljnog pepa. Svaki ponuđač mora ponuditi jedan ovaj osnovni proizvod Izuzetno je važno da ovaj osnovni PEP i putem digitalnih kanale može se povoljno ponuditi i zaključiti e, sa krajnjim korisnikom. Zaštita uloženog kapitala sam e, korisnik PEPA ne smije ni na koji način izgubiti kod ovog temeljnog PEPA, izgubiti svoj uloženi kapital, a isto tako ne smije biti e, e, na neki način načet sa dodatnim naknadama. Zaštita kapitala, bilo jamstvom za uloženi kapital ili kroz tehnike smanjenja dakle samih rizika povezane s time. Ovo je jedan mirovinski proizvod i Time se kroz temeljni PEP 35% kapitala zapravo isplaćuje kroz doživotnu e, mirovinu, a isto tako na temelju temeljnog PEP-a treba ići kroz jedan e, isplatni sustav. Izuzetno je važno za uspjeh PEP-a jest potpora u državnom članicama. Samo države članice mogu e, davati iste one porezne prednosti koje vrijede i za nacionalne proizvode. Ja želim pozdraviti sve one promjene koje e, ne smiju PEP učiniti lošim i e, manje prihvatljivim nego nacionalnim proizvodima. To je jedinstveno tržište koje zapravo omogućuje malim generacijama i sa onima sa manjim prihodima koji mogu imati od ovog mirovinskog proizvoda doista velike prednosti. Sada prelazimo na e, dakle govornike u ime samih klubova, u ime EPP-a, Gospodin Hajes, dvije minute, izvolite. Želim na prvom mjestu, ako dozvolite, čestitati Sofie Intveld i svim kolegicama i kolegama koji su zapravo omogućili ovaj ishod, zahvaliti isto tako i komisije. U Irskoj, dakle dolazim, 30.000 tisuća europskih građana jest došao na rad u Irsku i od toga su mnogi mladi ljudi koji dolaze na rad 4-5 godine i koji će se vratiti u svoje e, države, odakle su došli. I stoga je jako važno da e, puno ranije počnu štedjeti. A jedan od prednosti PEPA jest upravo taj da imamo paneuropski proizvod. Ovo nije kraj. Ovo je prvi početak. Ovo su e, dječji koraci koji se poduzime, ali izuzetno važni koraci kako bismo upravo onima ukazali koji dolaze i u Irsku i u druge države da mogu ući u jednu pan-europsku mirovinu i isto tako je važno naznačiti da je to dio unije tržište kapitala, a moramo povezati između e, investicije i e, štediše u jedan proizvod i to je upravo cilj. Mislim da je jako važno da se ovaj proizvod e, nudi mnoštvu izdavatelja i isto tako upravitelji fondova sada ovaj proizvod mogu ponuditi na pan-europskoj razini. Ono što želim također naglasiti jeste da je ovo proizvod trećeg stupa, ovo je dobrovoljan proizvod, on ni na koji način ne ide e, u bilo koji konkurentski odnos sa prvim i drugim stupom, ovo je proizvod koje isto tako e, daje apsolutnu zaštitu potrošača, daje povjerenje građana i isto tako ima obavezu savjetovanja, snažne ugovorne e, obveze, te isto tako isto tako mogućnosti Europe da intervenire, te isto tako nadležnih službi koje mogu intervenirati u slučaju negativnih kretanja. Ovo je dobar prijedlog, ovo nije kraj svega, međutim riječ je o tome da je ono tema koja u Europi nam stoji e, kao tema e, jeste da se morat ćemo e, poprinuti se do 2060. ćemo imati u ovom trenutku imamo četiri umirovljenika odnosno jedan zaposleni i četiri umirovljenika i ovaj odnos će se do 2060. godine značajno mijenjati. Gospodine Hajes, gospodin Gigolt, na plavu karticu, da li ste suglasni s ovom karticom? Izvolite. Hvala vam što ste prihvatili pravi karticu. Ja prvo moram kazati da nakon nekoliko godina suradnje sa Brianom uvijek smo imali osobne sklonosti, pa makar bili i nesuglasni oko sadržanih pitanja. Međutim, moram kazati i istaknuti da je naš kodeks ponašanje u članku 533 prije uzimanja riječi i dakle bilo koji konflikt e, interesne naravni mora se usmeno e, isto tako uputiti prema predsjedniku. Vi ste e, isto tako postajete član uprave banke i da li ste vi izrazili taj konflikt i interes, interesni konflikt koji se s time stvari? Da, jesam, izrazio sam. Hvala lijepa. Sada u MRD, koliko se jako imate? Minutu i 30, izvolite. parlamenttiryhmä suhtautuu... Socijaldemokrati imaju e, više kritički stav pri, prema ovom prijedlogu od ovih prethodnih e, govornika. Ovime kao da želimo promijeniti svijet i želimo da unutarnje tržište funkcionira te da se ljudi mogu slobodno kretati i raditi e, u zemljama Europske unije. Ovaj paneuropski osobni mirovinski proizvod sve to promiče i u tom kontekstu želim reći da ono što građani u ovom trenutku najviše kritiziraju i čega se najviše boje kad je riječ o njihovoj budućnosti je to da nakon što su odradili e, jedan dio svoje karijere u različitim zemljama Europske unije, da mirovinski sustavi neće uspjevati to sve popratiti. Ovaj proizvod je nažalost nažalost pokazao da se građani boje e, slabljena, slabljanja mirovinskog sustava. Ovdje stvarno nije riječ o tome. U Odboru za zaštitu potrošača smo značajno naprijedili ovaj tekst i uspjeli zaštititi prava korisnika. Ako ovaj proizvod bude privukao e, građane, bit će to zbog toga što je to proizvod koji nosi europsku oznaku. Hvala vam. Hvala lijepa. o ime CR, e, gospodin Luke, izvolite, imate minutu i 30. Gospođo predsjedavateljice, što vam dame i gospodo, jedna stvar je sigurna da mirovina, mm, ministar e, Nobre Blum je kazao, zapravo nije sigurna, niti je danas sigurna, niti je mirovina sigurna, niti e, financiranje mirovine koja je zasnovana na kapitalu, niti ona iz solidarnosti. A upravo razlog zašto sama e, mirovina nije sigurna. Nemamo više kamate, to je Europska središnja banka, nemamo više nikakvih e, sigurnosti, a ako nemamo kapital, odnosno ako nemamo e, kamate na kapital, ova greška će donijeti da nećemo imati sigurnost, a tu neće promijeniti ništa i PEP lijepo je stvarati nove impulse za štednju, međutim ako nema kamate, onda je ovaj poticaj minimalan. Što se tiče Europskog parlamenta, ovo je jedan mali korak spram sve one e, štete koja se čini sa kamatnom politikom Europske središnje banke, ali način kako se ovdje postupa, sve je potpuno krivo, ovaj proizvod PEPA je previše kompliciran, netransparentan, i prekomjerno je e, skup i neće imati uspjeha na tržištu. Želim samo sagledati što se tu oko savjetovanja uvjetuje. Dakle, obvezujuće osiguranje od samih prodavatelja koji zapravo su nekvalificirani za takvu vrstu savjetovanja. Hvala gospodine e, Gigolt na upućivanje na ove interesne konflikte. Najveći e, dakle, konflikt samih interesa jesu prodavatelji koji isto tako trebaju izvršiti usluku savjetovanja. To je apsolutno nepotrebno potrebno, a time se proizvod e, na neki način poskupljuje i to će biti potpuni neuspjeh na tržištu. U ime Alde, gospodin Kalve Šambon, imate minutu i 30 señor... Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospodine potpredsjedniče komisije. Čestitam svim izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni i posebice onima koji su radili u odboru za zapošljavanje, koji su jako puno radili na ovom e, izvješću. Želim reći da je ova tema vrlo složena i vrlo tehnička. I čak e, se ovdje govori o greškama monetarne politike ESB-a, p-a, no ja smatram da ipak ne treba ići previše daleko. Ova je, projekt, e, ova je ideja vrlo ambiciozna. kao što su rekli govornici prije mene, cilj ovog proizvoda jest pomoći građanima i omogućiti im više mogućnosti da ostvaraju dostojanstvene mirovine i to svim onim osobama koje zbog raznoraznih razloga nisu uspjevale biti e, pokrivene mirovinskim e, osiguranjem ili koje recimo imaju previše niske mirovine. Stoga je jako važno da se Europa više uključi, u bolju zaštitu svojih građana. Raspravljali smo o tome je li jamstvo za kapital e, dovoljan ili ne. Naravno, to treba poboljšati. E, što se tiče i opa i tu smo željeli više. No bez obzira na sve te nedostatke, ovo je vrlo dobar instrument i nema smisla reći da ovo napada E, javne mirovinske fondove. To znači, e, da, zapravo ako tako nešto kažete, znači da samo demagoški e, napadate. Kolega Šidevan, imate jednu minutu. Dobro jutro, gospođa predsjedavateljice, štovane kolegice i kolege. Za jedan ovakav Dakle, mirovinski sustav trebamo imati dobre plaće i visok stupanj zaposlenosti, a što se tiče privatizacije mirovinskih proizvoda, to je krivi put, to je dokazali studije studija Ujedinih naroda koje je povodom ova studija poziva da se ojača e, zakonska mirovina i da se privatizacija ukine. PP ne samo da je politički kriva, već je i loše e, ustrojena, nema nikakvog jamstva za e, same korisnike da će imati isplatu onoga što su uplatili same naknade su previsoke i PEP zapravo će mm, biti košteno od pružatelja izdavatelja usluga. Dakle, svima onima koji su sa manjim prihodima neće koristiti PEP i koji su ugroženi od ovog siromaštva u starosti, socijalna sigurnost vezati sa tržištem kapitala zapravo je krivi put i moj klub stoga smo upravo uputili zahtjev za odbijanjem jer e, zapravo smo protiv privatizacije mirovinskih sustava. U ime zelenih e, kolega izvolite jednu minutu. Thank Hvala vam. Ja bih najprije zahvalio izvjestiteljici na odlično odrađenom poslu. Najvažnije što želim istaknuti je sljedeći. Na europskom tržištu već postoje privatni mirovinski proizvodi e, i nisu regulirani. Tako da ono što ovdje radimo jest da ćemo napokon regulirati te privatne mirovinske proizvode i stvoriti e, osnovni paneuropski osobni mirovinski proizvod. Na taj ćemo način stvoriti pravila kojima ćemo zaštititi e, potrošače, a ne udovoljiti željama e, fondova. Znam da mnogi to kritiziraju, ali znam isto tako mislim da je važno da imamo gornji iznos za naknade i moramo osigurati, a to je i pitanje za komisiju, da ta gornja granica bude definirana na 1% sveukupnih e, troškova. I to je važno reći. I na kraju, svi znamo da ovo neće zamijeniti osnovne mirovine, ali isto tako smatram da komisija mora vrlo jasno reći da ovdje nije riječ o programu štednje u budućnosti, da nećemo ovdje insistirati na rezovima u prvom stupu. Prvi stup treba zadržati, a treći stup e, će biti zapravo još dodatna mirovina, a neće mijenjati prvi stup. Hvala vam. Nizozemski parlament se opire ovoj ideji i zapravo to e, javno mišljenje je dosta podijeljeno u Nizozemskoj. Nizozemski ministri glasaju protiv te ideje u vijeću i Nizozemska je zapravo ostala sama prema članku 14.2 komisija ne može donositi takve mjere i Europska komisija se ovdje upliče u, uh, drž, uh, određene teme uh, koje, za koje nije nadležna. Ovakvi su proizvodi u Nizozemskoj posebni proizvodi i društvo za zaštitu potrošača u Nizozemskoj su izrazili da se na taj način zapravo ugrožavaju mirovine. E, mi ne želimo da se Europska unija bavi mirovinama. Ne možemo promicati ovakve e, proizvode. Nacionalni instrumenti za mirovinu moraju ostati u rukama država članica i to je još jedan argument zbog kojega Europska komisija e, se ne treba baviti ovim temama. A o tome se vodi, ne vodi računa. E, ovo je još samo jedan dodatni administrativni teret i ide na štetu nizozemskih radnika i mi ćemo klubu glasati protiv. Äh, Gospodin Zarianopoulos, äh, neovisni, imate jednu minutu. Pan-europski osobni mirovinski proizvod o kojem sada odlučujemo je kamen äh, spoticanja i to je vrlo opasno e, za europske građane i za mlade ljude. I bojim se da će to stvoriti jako puno problema kad je riječ o mirovinama i zdravstvu. Isto tako utjecat će na socijalnu sigurnost nakon godina i godina rezova. E, države moraju preuzeti e, svoje odgovornosti, a taj odgovornost sada prebačena na leđa radnika. Ovdje govorimo o ekstra iznosu koji će se dodati mirovinama koje su vrlo male, državnim mirovinama koje su vrlo male. E, nema nikakvog jamstva da ćete dobiti isto ono što uložite, sve će, svime će se time trgovati na dionicama i to je zapravo odlično za tvrtke. To je zapravo e, još jedan dar za e, osiguravajuće tvrtke i za banke. Ovdje zapravo govorimo o o ovome zapravo najviše govore neoliberalni demokrati koji se predstavljaju kao ljevičari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 Vidim da e, neki kolege se brinu oko toga i smatraju da će ovaj e, proizvod interferirati sa javnim e, mirovinskim proizvodima. No to nije istina. Ovaj je proizvod samo jedna nadopuna i omogućava građanima da si nadopune svoje mirovine. Moramo proširiti bankarske mirovinske proizvode. To je pozitivna e, stvar, zato što ćemo na taj način stvoriti dodatne mogućnosti našim građanima da si štede za svoje mirovine kroz privatni mirovinski proizvod iz trećeg stupa. No to ne znači da se na ovaj način upličemo u e, nacionalne mirovinske sustave. Tako da ono što su neke kolege spomenule stvarno nema smisla. Ovdje nitko ne govori o usklađivanju europskih mirovinskih e, sustava i o uklanjanju e, nacionalnih specifičnosti. Ja pozdravljam ovaj prijedlog i zapravo tek jedna četvrtina e, građana radne dobi, radno aktivnog, ima ovakav privatni mirovinski proizvod. Zbog to država neće sa sadašnjim sustavom uspjeti osigurati isplaćivanje mirovine svima u budućnosti. I zbog toga je logično razmišljati e, na koji način omogućiti ljudima koji žele da si dodatno štede putem ovakvih proizvoda. I još jedna stvar. Mi smo čak željeli jedan e, još ambiciozniji proizvod i sada se obraćam komisiji i vijeću. E, zašto niste uspjeli sklopiti sporazum o poreznim olakšicama za ovakve proizvode? Porazne olakšice bi osigurale i bolju konkurentnost i taj bi proizvod mm, bio privlačniji i samim građanima. Hvala lijepa. Što se tiče mirovina, Mislim da kada u današnje vrijeme u Europi govorimo o mirovinama, bilo bi bolje da govorimo o prvom mirovinskom stupu. Drugim riječima, kako zajamčiti da svatko može na kraju karijere dobiti odgovarajuću mirovinu. A govoriti danas o privatnom mirovinskom stupu, dakle trećem mirovinskom stupu i smatrati da će on moći riješiti probleme prvog mirovinskog stupa mislim da je krivi pristup. Tim prije što ako se pročitaju preporuke iz europskog eh, semestra, Međutim, preporukama se kaže da komisija traži od država članica da smatra, smanje izdvajanja za prvi mirovinski stup. Logika bi dakle bila da se sa prvog pređe na treći mirovinski stup, drugim riječima na privatne mirovine. U tom smislu je današnja rasprava vrlo čudna jer naš prioritet bi trebao biti prvi stup. Što se tiče privatnog mirovinskog stupa koji se danas predlaže, vidimo da tu postoji mnogo problema. A glavna poteškoća jeste da se smatra da se prijenos mirovina može napraviti u dvije države članice, a mi ga nazivamo paneuropskim mirovinskim proizvodom. I još jedna stvar vezana za način na kojim se tim e, putem tog privatnog mirovinskog stupa može zapravo organizirati izbjegavanje plaćanja poreza. Dakle, vi uplaćujete u jednoj državi, a u drugoj državi te e, dobivate mirovinu jer je ona s poreznog stanovišta e, povoljnije. Dakle, mislim da se ovdje ne bavimo problematikom, stvarnom problematikom pitanju mirovina i drugo radi se o preferiranju mirovine kapitalizacijom pa ću glasiti protiv ovoga. Ne vidim da je kolega Starbati ovdje. Kolega Salimović, izvolite, imate minutu i 30. Thank Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Drago mi je da će se ovaj dom uključiti u donošenje ovog programa i pomoći e, pripremu ovakvog programa. Danas je normalno trgovati uslugama i proizvodima na unutarnjem tržištu, no kao što ovo izvješće pokazuje, kada je riječ o kapitalu, još moramo mnogo toga učiniti. Paneuropski osobni mirovinski proizvod će olakšati štednju u nekim zemljama E, danas ni ne možete dobiti ovakve proizvode. A ako se ovo bude uspjelo koristiti u svim zemljama, mislim da će to biti odlična vijest za građane. Riječ je ovdje o trećem stupu, to je dobrovoljno. Ovo neće zamijeniti postojeće programe, već ih samo nadopuniti, a imat ćemo dakle i korisnike i pružatelje. Stoga doista ne vidim problem trebalo nam je dosta vremena da to pripremimo i vidim da postoji otpornost e, i sa strane financijskih institucija, ali i zemalja. Ali ja osobno smatram da je ovo najbolje i za konkurentnost, a na kraju krajeva i za same e, građane dat će mogućnost našim građanima koji ne mogu dobiti e, dostojanstvenu mirovinu u nekim zemljama da ipak dobiju višu mirovinu. Dakle, to će biti jasno, sveobuhvatno, e, proizvod mora biti prenosiv i jeftin za europske građane te za države. I to je ono što uh, jedinstveno tržište može uh, učiniti za naše građane i mi bismo zbog toga morali biti uh, vrlo ponosni. Hvala vam, sada riječima, ima gospođa Lopez Bermeho. Hvala vam, gospođo predsjedavajuće stvorili ste ovakav mit neodrživosti javnih mirovina i zbog toga promičete e, jedan novi proizvod koji otvara nove mogućnosti špekulacije u Europi. To je financijski proizvod koji nikada neće moći osigurati nikakva jamstva našim građanima i donijet će koristi kroz porezne olakšice samo najbogatijima i bankarima na taj način će se male štednje naših e, građana usmjeriti na financijska tržišta. Vi samo želite proširiti jedinstveno tržište kapitala sa golemim mirovinskim fondovima koji mogu intervenirati u globalnom financijskom sustavu. Zadaća Europske unije i zemalja članica bi trebala biti pružiti e, zaštitu europskim građanima, a vi ne poštujete to načelo zbog toga što promičete privatne sustave koji su visoko rizični i koji nemaju apsolutno nikakve jamstva. Želite li doista zaštititi građane? Pa onda je jedini način da se osnaže javni sustavi, mirovinski sustavi, jer, su, jer je to najbolji i jedini mehanizam koristan u borbi protiv siromaštva. Hvala vam. Hvala. Pa, gospodin Gigolt, imate jednu minutu. Štovane kolegice i kolege, e, Vidio sam i čuo mnoštvo zbunjujućih argumente koji zapravo govore e, protiv ovog proizvoda. Apsolutno je jasno da zakonska mirovina jest temelj svake mirovine. Ovim proizvodom zapravo ne dobivamo nikakav ni financijski ni poreznu prednost, niti će on ići u privatni stup. I to iz dobrih razloga jer javna potpora e, bi trebala ići prema zakonskoj mirovini. E, osim toga imamo i isto tako i e, plačku koja se odvija kroz privatne mirovinske proizvode i želimo stvoriti granice ovakvom postupanju. To je na napredak eh, za zaposlenike i male građane i ljude koji eh, trebaju ovakav proizvod. Ne znam što bismo trebali biti protiv, to nema nikakve veze sa poreznim bijegom, jer ukoliko imamo mirovinu u jednoj državi i preselimo se u neku drugu državu, tada to nije porezni bijeg, već je to sloboda nastana. Ovdje se stvari miješaju kako bi se išlo e, u jedan veliki pohod protiv ovog proizvoda. Žerena je zamolila za plavim karton. Jeste li suglasni za plavim Izvolite. Žerena. Monsieur Gigol, quand vous dites les petits... Hvala. Gospodine Gigol, kad vi govorite o malim ljudima, o kome govorite? Jer kada čovjek zarađuje 1200 eura mjesečno, mislite li da imate još novca da uplaćujete u mirovinski fond da biste sa 65 godina mogli imati imati zajamčenu mirovinu. Dakle, ovakva mirovina koja se e, čini kapitalizacijom, da li se e, na nju plaća porez u državi u koju je dobivate? Na to nismo uspjeli dobiti odgovor. Drugim riječima, ono što vi pokušavate postići jest da e, u onoj zemlji gdje je porez povoljniji ubirate mirovinu, a to je argument za bogate. Bili ste glasni, to je točno, ali činjenice su sljedeće. Mali ljudi počnu puno ranije, e, dakle, mali ljudi sa plaćama od manje od 1200 eura, neki stavljaju novac na stranu i zbog čega bi plaćali velike naknade zahvaljujući ove evropske uredbe i regulative, to je dobro da se učini, ali vaša argumentacija jest e, mirovinskog nacionalizma, jer ako u jednoj državi e, ste uplaćivali u mirovinski fond, onda trebate tamo i ostati i, i koristiti prednosti. Za mene je pak eh, dobro da nakon što je odradio svoj radni staž u Francuskoj, eh, netko može živjeti u Španjolskoj. To je sloboda u Europi. Minute. Protarhiko melima na Glavna briga Europske unije bi trebalo biti da poštuje građane i njihov marljiv rad. Stoga želimo e, zauzdati privatizacije te potaknuti univerzalne nacionalne mirovinske programe. Vi ovdje promičete proizvod koji je orijentiran isključivo na ulaganja, e, koji će biti obavezan za zemlje članice. Dakle, e, tu su minimalna jamstva za mirovine, obavezno osiguranje, e, razmjerna i e, stabilna, mm, stabilni doprinosi te stvaranje pričuva kao i dugoročna strukturirana ulaganja, to je šednja. To je jedini način na koji e, mirovine mogu biti Mirovinski sustavi mogu biti održavi i osigurati dostojanstvene mirovine. Naravno, Ehm, građani mogu imati i dobrovoljne programe ako to žele, no države moraju uspostaviti regulatorni okvir sa dobrim pravilima kako ne bismo imali eh, okvir koji će zapravo narušavati eh, ove državne sustave. Hvala vam, sada riječima gospodin Benifej na minutu i pol. Hvala vam. Današnje glasanje o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu iz trećeg stupa, to jest dodatnom sustavu za mirovine uz nacionalne mirovine. to će danas glasanje biti ključno. Smatram da ovaj način možemo pružiti korisnicima dodatne e, mirovine. Na taj način ćemo potaknuti i gospodarski rast te promicati razvoj unije tržišta kapitala. E, na socijalnoj strani e, ovakvi proizvodi mogu odigrati važnu ulogu u suzbijanju sve većeg jaza po pitanju mirovina koje pogađa naša društva. Jako je važno da ovakvi proizvodi budu visoko kvalitetni, konkurentni i privlačni građanima. Jako je dobro da se također napokon uspostavi europski instrument, pogotovo s obzirom na to da je, imamo sve veći broj građana koji e, rade u drugim zemljama članicama Europske unije. Na taj način bi se njima omogućilo da imaju jedan jedinstveni dodatni mirovinski proizvod, a bez da moraju povezivati E, različita razdoblja iz različitih zemalja. No, želim istaknuti jednu stvar iz teksta koji je proizašao iz trijaloga, a to je nedostatak primjerenog e, tijela na europskoj razini za nadzor nad mirovinama te e, određeno razdoblje za certifikaciju ponuđača pepa stoga smatram da ćemo u budućnosti ipak morati unijeti neke promjene na ovaj dokument hvala vam a sada gospođa Nahtegal ima dvije minute Mene su izabrali nizozemci i trebalo je dati veći zamah mm, mm, unutarnjem tržištu. Trebalo je zaštititi građane. U Nizozemskoj postoji nešto što je velika stečevina, a to je naš sustav mirovina. 113 milijardi eura je nešto što su nizozemci uštedjeli za stare dane. Polovina aktivnih građana su e, štedjeli za svoje mirovine. To je veliki ponos nizozemaca. Ja sam stoga protivna novom proizvodu Mislim da to nije u redu. Ja mislim da je nešto stvar vrlo jasna. Oni koji trebaju odlučivati o vlastitom mirovinskom fondu su sami nizozemci. Hvala. Hvala vam, sada riječima Urban, gospodin Urban Krespo. Hvala vam. Mm, umirovljenicima je dosta da slušaju europske institucije koje govore da e, nacionalni mirovinski sustavi nisu održivi. Ovdje govorimo o ljudima koji su cijeli svoj život radili kako bi imali na kraju dostojanstvenu mirovinu. A kao društvo, mi kao društvo moramo njima zajamčiti mirovine tu nije riječ o povlasticama već o pravima dame i gospodo umirovljenici e, ne žele e, da se ide u kazino s njihovim e, mirovinama niti da se e, izmišljaju novi financijski proizvodi kojima će se samo raditi biznis sa njihovim uh, ušteđevinama. Ono što umirovljenici trebaju jeste da se Europska unija obveže da će zagarantirati uh, održivost nacionalnih mirovinskih sustava i spriječiti privatizaciju takvih sustava. I zbog toga mi podržavamo sve umirovljenike koji se bore, koji rade, koji pokazuju i koji brane sve sva prava, dakle ne samo njihova prava, već prava svih građana. Moramo obraniti e, sustav nacionalnih mirovina. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Miranda. Ovaj tjedan e, smo mi zastupnici dobili više od 20.000 mailova od umirovljenika i to posebice iz Španjolske koji su nas molili da glasamo protiv i glasat ćemo protiv dostojanstvene mirovine zato što osoba koje imaju 400 eura e, mirovine 400, 600, 700 te se pak već smatraju e, visokim mirovinama dobro takvim osobama će biti vrlo teško e, pristupiti ovakvim proizvodu a osim toga parlament nema porezne ovlasti tako da u ovom dokumentu se skriva jedna zamka zato što će tu opet biti rezovi koje je nametnula još trojka a i zbog nas kasnijih reforma koje je promicala Narodna stranka u Španjolskoj. E, umirovljenicima se krše sva prava i e, svi se pitamo hoće li umirovljenici u budućnosti uopće imati mirovina. Tako da ja mislim da će ovaj proizvod koristiti samo najbogatijima, a e, ta bi sredstva mogla biti uplaćena u neke druge sektore koji su mnogo potrebniji poput recimo politike za zapošljavanje ili za osiguranje naknade to jest mirovina za umirovljenike. Hvala vam. Hvala, a sad gospodin Tang na dvije minute. Hvala lijepa. E, Kapital i unija tržišta kapitala je nešto što je obilježilo početak našeg mandata. 13 prijedloga komisije, od toga je 10 e, onima oko, tri o kojima se zaista raspravljalo i možemo se postaviti pitanje jesmo li i hoćemo li ustanoviti e, uniju tržištu kapitala. U budućnosti ćemo sigurno morati raditi bolje. Ali pogledamo ovaj proizvod i što je tu paneuropsko kada je su u nadležnosti država. Hoće li to dobrovoljno izdvajanje dovesti do toga da se stvore mirovine u onim državama gdje nema mirovinskog sustava? Zašto bi nas zanimao mirovinski proizvod kad su kamatne stope niske, a u nekim zemljama e, e, nema ovakvih proizvoda? Ne znam, možda je ovo malo cinično za europskog zakonodavstva. Ukratko, mi smo protiv europskog mirovinskog proizvoda. Hvala. Hvala lijepa. Sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Tri javljanja. Gospodin Marinjo, izvolite, imate riječ. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado. Eu gostava Hvala lijepa. Od početka želim naglasiti da nakon što sam čuo ovo što su sada rekli pojedini zastupnici da ću glasati protiv ovog prijedloga. Zato što smatram da on neće predstavljati konkurenciju nacionalnom sustavu, a jednostavno ovdje će se otvoriti vrata onima koji su štedjeli. I to će jednostavno biti sustav koji neće biti konkurencija nacionalnim sustavima, već će jednostavno biti komplementaran sustav. Za sada još nemamo mm, nacionalnih sustava koji bi funkcionirali kao obvezna izdvajanja za svih. Da, to će biti što proizvod štednje. Neki od njih e, ponekada e, ulaže svoje ušteđevine u loše proizvode, a ovo će biti dobar proizvod. Prijedlog je dakle dobar, a cilj mu je da se doda nešto odnosno na nacionalne sustave, a ne da im budu konkurencija. Gospođa Kuneva ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Uskoro će doći e, europski izbori koju poruku će Europski parlament postati europskim građanima? Da li mi jednostavno želimo pokazati da veliki na tržištu trebaju postati još bogatiji i to na uštrb gradnika? E, Europsko vijeće želi da se e, dočepa ušteđevina onih koji štede za stare dane. A što što će se dogoditi kada se taj proizvod, dakle ti umirovljenici idu iz jedne zemlje u drugu. Mislim, bolje bi bilo da se pozabavimo tome kako da osiguramo državne mirovine, a ne da će se bavimo e, mirovinama koje su koje su e, privatne. Hvala. Hvala lijepa. E, povjereniče, dragi kolege, e, smatram da je ovaj PEP jednostavno pljuska i uvreda za radnike, za mlade, za koji nemaju posla, za žene, za građane koji ne mogu naći posao. Kako bismo zaista zajamčili dostojanstvene javne mirovine, da moramo jednostavno glasati protiv paneuropskog mirovinskog proizvoda. Moramo sjesti za stol i naći načina kojim ćemo pomoći državama članicama da ojačaju javni mirovinski sustav kako bi imali dostojanstvene mirovine a naša budućnost sa dostojanstvenim mirovinama e, neće se ostvariti ne možemo li imati mogućnost stvaranja ušteđevina. Ovdje je, se mislim radi o nečemu gdje se javni novac želi staviti u blagajne eh, velikih banaka koji žele eh, se na taj način obogatiti. Hvala. Povjerenik ima riječ. Eh, hvala lijepa potpredsjednice, hvala svim zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj ponešto žučnoj raspravi. Prije svega, ono što je, mislim, najvažnije za sve nas jest da se javni mirovinski sustav, da on bude jak i da se javne mirovine dobro osiguraju u velikom broju država članica, a gotovo možda i u svima. Moramo raditi na reformi javnog mirovinskog sustava kako bi taj sustav ojačao čak i u e, dobi kada sve više ima starijih ljudi u našem društvu. Dakle, moramo učiniti sve što možemo kako bismo ojačali sustave javnih mirovina. Međutim, proizvod PEP e nema nikakve veze s javnim mirovinama. On ne zamjenjuje javni mirovinski sustav, on jednostavno povećava moguće alternative koje su na raspolaganju običnim građanima. U velikom broju naših država, pogledate li statistike, mnogo ljudi nema karijeru na jednom radnom mjestu kroz više desetljeća, već rade na određeno vrijeme i imaju niske e, plaće i onda žele napraviti dodatak svoje javnoj mirovini tako što će štedjeti za privatnu mirovinu, dodatnu mirovinu. Mi ovdje jednostavno proširujemo mogućnosti sa europskim pan europskim mirovinskim proizvodom. Je li to loše? Osobno mislim da nije. Možda će stvoriti tržišno natjecanje među onima koji pružaju proizvode, a to obično dovodi do toga da se daju bolji i jeftiniji proizvodi za konačnog potrošača. Uočio sam da se ovu tematiku može vrlo lako koristiti za širenje dezinformiranja. Jednostavno govoriti da mi sad privatiziramo mirovin, javne mirovinske sustave. Svi bi trebali znati da to nije točno, pa i hrana se prodaje u privatnim poduzećima. Znam da ljudi imaju različite ideologije i u tom smislu različite prioritete, ali ne mislim da itko od zastupnika želi širiti lažne informacije. Bolje dakle objasniti što se zapravo krije iza ovog prijedloga i što on zapravo znači. Istovremeno moramo e, dati poruku da moramo biti odgovorni i omogućiti da i u budućnosti imamo javne mirovine, u budućnosti kada će biti više umirovljenika, a manje aktivnog stanovništva. Hvala. Hvala Hvala lijepa. Zahvalila bi kolegama koji su podržali ovaj izvješće. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i predsjedništvu, naročito austrijskom predsjedništvu koje je puno radio na ovim pitanjima. Zahvaljujem također Europskoj komisiji. Ali htjela bih se obratiti onim kolegama koji će glasati protiv i koji su vrlo negativno govorili. Većina njih izašla je već iz ove dvorane jer eh, ih argumenti ne zanimaju. Iz ovoga što smo čuli mogu samo reći da ako glasate protiv da onda će ti osobni e, mirovinski proizvodi neće biti na tržištu. Ne, ovo će samo urediti takve mirovine, takvi proizvodi već postoje, a e, tržište će biti neuređeno. Ako glasate za, neki kažu, onda ćete oslabjeti javni mirovinski sustav. Pa to je čista glupost. Kolege koji bi glasali protiv Umjesto da glasate protiv dobre uredbe o PEP-u i zaštiti potrošača, bolje bi bilo da se obratite vašim nacionalnim vladama i kažete im da dobro urede mirovinski sustav. A ako je javni sustav mirovina slab, to je samo zato što se e, ne radi na tome da se situacija ojača. A sada ću se obratiti nizozemskim kolegama na nizozemskom. Vrlo nam se često kaže da će se na ovaj način e, ovo ići protivno štednim ulozima nizozemaca. Pa to je čista glupost, dragi kolege, to je čista glupost kako bi se našli odgovarajući naslovi u medijima. Isto tako, što je sa izbjegavanjem plaćanja poreza? Pa, e, pa ne, evropski mirovinski proizvod nema nikakve veze s izbjegavanjem plaćanja poreza. To što se tiče porezne politike ne mijenja ništa. Čista glupost. A ovom se uredbom žele stvoriti norme zaštite potrošača za proizvode koji na tržištu već postoje. Radi se samo o tome. Morali biste nam čestitati i zapljeskati jer smo uzeli u obzir sve amandmane vašeg e, kluba i jedino je gospodin Gualtieri dao izvrsne prijedloge je, lijepa. Imam dojam da već osjećamo predizbornu kampanju. Ovime zatvaramo ovu raspravu. Glasovanje će se održati danas u podne. Na sljedeću točku dnevnog reda sada izvješće izvjestitelja Kaze, a to je ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika. Gospodine Kaza, imate četiri minute.

Ja sam uvjeren da direktiva o kojoj ćemo govoriti da će dovesti do izravnog ulaganja u obitelji u cijeloj Europi. Mislim da ovo što danas predstavljamo je vrlo uravnotežen zakonski akt kojim se daju e, minimalno reguliranje da i muškarci i žene mogu ići na rodiljni dopust, na roditeljski dopust a isto tako omogućuje se da skrbnici imaju fleksibilnije radno vrijeme. Dakle, založemo se za dvomjesečne plaće za e, roditelje i jednostavno roditelji će imati mogućnosti da rade na fleksibilno radno vrijeme. Ova direktiva je puno dublja od toga da se dodaju nova prava za skrbnike i roditelje. Jednostavno njome će se puno e, poraditi i na rodnoj ravnopravnosti kako bi se pojedine i zadaci objavljali ravnopravnije. Dakle, omogućit će se bolja ravnoteža između privatnog i poslovnog života i da će više mogućnosti vezano za e, zapošljavanje. E, htio sam u svojem izvješću pokazati da će ovo biti pozitivno ne samo za zaposlenike već i za poslodavce. Različite studije pokazuju da su žene one koje najviše e, daju kada trebaju odgajati djeca. Isto vrijedi i kada se radi o tome da trebaju skrbiti za nekoga. Pa često napuštaju radno mjesto. U tom smislu ovdje ćemo postići bolju rodnu ravnopravnost i ravnotežu i e, smanjit će se razlika u plaćama i dakle moći će se bolje muškarci i žene organizirati kada skrbe o djeci ili o nekom drugom i time će muškarci imati više prilike da provedu više vremena s djecom, a žene će imati podršku da budu u svijetu rada, a neće istovremeno e, e, manje vremena provoditi s djecom. Dakle, žene moraju imati mogućnosti da se u potpunosti e, nađu u, u, u svijetu rada, da tamo mogu prosperirati. Želimo također da u današnje vrijeme vidimo koliko je značajna uloga skrbnika. Skrbiti za njenkoga znači jako veliki angažman, e, kako fizički, tako i psihički. Moramo skrbnicima dati veću potporu. Uvjeren sam da će ovaj prijedlog biti koristan za sve članove obitelji koji se brinu za starije generacije je onima, njima se također treba dati mogućnost da se odmore. Uzeli smo u obzir dakle sve ove situacije i uključili smo ga u ovaj zakonski propis koji vam danas e, podastiremo. Tako da će Evropljani rasti, mladi Evropljani, naročito dječaci, živjeti sada u svijetu gdje se gdje oba roditelja dijele odgovornosti. Tako će naš svijet postati puno ravnopravniji. Ovo je dobar propis, dobar, uravnotežen je, dobar je za muškarce, dobar je za žene, za obitelji i za gospodarstvo. Radi se o značajnom koraku naprijed za Europu koja će tako postati više socijalna Europa. Hvala Hvala što ste se držali i predviđenog vremena za govore. Sada u ime Odbora prava žena i jednakost spolova, gospođa Kazlovska Rajević. Izvolite, imate dvije minute. Hvala Gospod predsjedavajući povjerenče, što mi dame i gospode, u ime odpora za pravo žene i jednakost spolova, zadovoljni smo što imamo ovaj ambiciozan projekt kada je riječ o ravnotežinu poslovnog i privatnog života. Želim zahvaliti gospodinu ukazuje što je ovu temu obradio i svim izvjetiteljima sjeni koji su sudjelovali u izradi ovog konstruktivnog rješenja. Ovo izvješće jest e, razmatran i u našem odboru za prava žena i jednakost spolova. Znamo da je riječ prvenstveno o ženama e, vrlo često imamo sraz e, između poslovnog i privatnog života i vrlo često je tako koja situacija da e, žene uzimaju rodni dopis i isto tako idu na bolovanja kada su djeca bolesna. Žene se žrtvuju i one prekidaju svoje karijere, nemaju e, šanse u svojoj karijeri, imaju manje prihode i 30 do 40% imaju niže mirovine. Mlade žene e, koriste se kao eto rizik za poslodavce, često ih se teže zapošljava i puno lakše im se daje otkaz. Ovaj novi pravni akt treba se pobrinuti o tome da poslodavci eh, imaju fleksibilnije eh, vrijeme za privatni život, što znači da obaveze u obitelji budu ravnopravnije raspodeljene između muškaraca i žena i kako bi žena se mogla vratiti na svoje radno mjesto. Riječ je isto tako i o skrbi o djeci kod kuće. To eh, dovodi do srastana obitelji roditelje i daje mogućnost da se provede zajedničko vrijeme na puno kvalitetnim osnovama. Sami rodilni dopust uz dodatak za očinski dopust dva tjedna, zbog toga pozivam e, sve klubove i da upravo danas tijekom glasovanja e, podupru ovo ovaj izuzetno važan akt. Moramo biti na strani obitelji i djece i roditelja. Hvala lijepa. U ime komisije, gospođo Tajsen, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala, gospođo predsjedavateljice, e, dragi izvjestitelji, dragi e, zastupnici, želim zahvaliti prije svega izvjestitelju i su izvjestitelji gospođa gospođi Koslovske, ali isto tako izvjestitelji na sjeni na ovom predanom radu a kad je riječ o ovoj direktivi, to jeste ste učinili ono što je najviše moguće kad je riječ o ostvarivanju sporazuma sporazum ne bi bio moguće bez dobre e, volje, a isto tako suradnje kako parlamenta, tako i vijeća i vaše predanosti da se traži jedan pozitivan ishod u svim ovim pregovorima i to je bilo od presudnog značaja. Ovom direktivom želimo povećati e, sudjelovanje ženja na tržištu rada i omogućiti im da upravo imaju e, ravnopravni, ravnoteže odnos poslovnog i privatnog života, te isto tako omogućiti roditeljima da budu sa svojim djecom. Bez ovih žena i muškaraca e, još uvijek e, moraju pirati između karijere i obitelji, kao što znamo. To je doista i slučaj kad je riječ o ženama i to možemo vidjeti na tržištu rada i statistikama sa tržište rada. Zaposlenost žena je 11,5% niža od zaposlenosti muškaraca muškaraca. I to upravo znači da postoji e, velik jaz, 16% koji se kasnije stvara jaz i kad je reč o mirovinama. Dragi zastupnici, postoji oni koji će kazati da ovaj prijedlog e, će stvoriti pravila za obitelj i da će utjecati na osobne odluke. Dozvolite da se kažem da je upravo suprotno e, ova direktiva daje daleko veće mogućnosti i isto tako poticaje za naše građane da pronađu ravnotežu između poslovnog i privatnog života, ali konačno odluka ipak ostaje na individualnoj osobi i na roditelju. Zahvaljujući tome e, imat ćemo četiri mjeseca rodinog i očinskog dopusta. E, dva od ova četiri mjeseca neće biti moguće prenijeti i isto tako bit će plaćeni u skladu sa razinama u državama članicama. Ambiciozni je cilj, međutim naši smo jednu kompromisno rješenje tijekom triloga. Osim toga, očevi će imati očinski dopis 10 dana e, koji će biti na razini e, plaćen kao bolovanje, a isto tako imaju mogućnost zatražiti fleksibilne radne uvjete. Ova direktiva će također odgovoriti na jedan od glavnih izazova kojim je suočeno naše društvo, a to je staranje stanovništva uvođenjem dakle isto tako i skrbničkog dopusta e, sami radnici mogu se brinuti o svojim bližnjima. Ovo je po prvi puta što jedna direktiva u Europi upravo omogućuje isto tako i skrbnički dopust. Dragi zastupnici u parlamentu, vjerujem da ova direktiva omogućuje konkretne e, mjere koje će poboljšati radni e, život naših građana, ali koje isto tako jest dio e, socijalnog stupa koji je isto tako jedan korak naprijed kada je riječ o implementaciji, isto tako i ciljeva održivog razvoja jedinih naroda. Hvala vam na predanom radu na ovom dokumentu. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Sada prelazimo na govornike u ime klubova. U ime EPP-a, gospođa Morin Šartije. Izvolite, imate dvije minute. Merci, madame la Hvala lijepa. Za početak obratit ću se povjerenici Marijan Tyson. Zaista e, jako cijenim vaš rad putem ovog teksta. Ovo je jako moderan tekst. Vrlo ste hrabro ovaj uravnoteženi tekst između života, privatnog i poslovnog života stavili na naš dnevni rad dnevni red jer vi ste vrlo hrabri zato što će se ovim tekstom pradavne tradicije promijeniti gdje teret obitelji i djece se i nalazi isključivo na plećama žena, što znači da one neće imati dobru karijeru, čak će utjecati i na cijenu koju će one imati na tržištu rada. A zahvaljujući ovom tekstu vi ispravljate nepravdu pred kojom je pokleklo toliko puno žena. U ime tih žena hvala. Hvala i našem izvjestitelju Davidu Kazi koji je znao do kraja raditi na izražavanju svojih uvjerenja jer vidimo kako je značajno biti europski zastupnik jer možete raditi na dobrom tekstu, mogu dobro surađivati izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, ali ako nakon toga ne uslijedi učinkovit trijalog, sve to skupa nema nikakve svrhe. Dakle, hvala svima vama, ovo je jedan novi kamen, nova cigla u izgradnji europske strukture. Nova cigla dakle kojom će se promijeniti tržište rada, koncept obitelji i ravnopravnost između muškaraca i žena. Mijenja se dakle tržište rada zato što više neće jedinst, teret biti jedino na plećima žena, već imamo ravnopravnost plaća i ravnopravnost karijera. To je ono što za žene želimo. Hvala povjerenici, hvala svim kolegama. A sada hvala e, lijepa gospođa Arena ima riječ u ime socijalista i demokrata. Hvala. I ja ću se pridružiti gospođi Moren Chartier i zahvaliti povjerenici, a zahvaljujem se i izvjestitelju koji radio na ovom dosjeu. Živimo u 21. stoljeću, to je točno, ali diskriminacije u našem društvu, a naročito diskriminacije prema ženama, postoje. To su žene koje se diskriminiraju na području rada, na području karijera, na području plaća. Iz kojih razloga? Rekla bih da se radi o jednom razlogu, a to je jednostavno zato što mi možemo biti majke. Razlog je jednostavno naša mogućnost da rodimo djecu. I ne toliko da imamo djecu, već da jednoga dana možda eventualno možemo imati djecu. To je razlog diskriminacije. Iz tog razloga poslodavac smatra da je ta žena rizik za tu karijeru. Devet mjeseci trudnoće poka opravdava to što ima manje zaposlenih žena od muškaraca, od toga što one imaju 16% e, manje plaće i 30% manje mirovine. Dakle, zbog 9 mjeseci u životu nađete se u toj situaciji. Danas predlažemo rješenje, jedno od mogućih rješenja, a to je jednostavno da žene i muškarci budu ravnopravni. Jasno je da nećemo to postići jednom direktivom. Deset dana očinskog dopusta neće nadomjestiti rodilni dopust za majke. I e, sve ovo što se ovdje predlaže jednostavno korak naprijed. Možemo napraviti još i više, naročito po pitanju plaća, morat ćemo procijeniti situaciju. A pet e, dana jednog novog dopusta, to je jedno novo pravo koje moramo procijeniti. Hvala povjerenici e, na svom poslu što ste napravili da idemo korak dalje. Ali moramo i tekako paziti kako će se ova direktiva preuzeti jer ona daje minimalne e, postavke, a svaka država koja želi napraviti više za ravnopravnost dobro je došla i neka napravi još više protiv diskriminacija. A mi u ovom parlamentu ćemo paziti da ova direktiva ide za borbu protiv svih diskriminacija protiv žena koje danas postoje na tržištu rada. Hvala lijepa u ime ECR-a, gospođa Žinanska, i 30. Hvala lijepa. E, Štovani kolegice i kolege, dame i gospodo, e, u Europskom parlamentu često govorimo o ravnopravnosti muškaraca i žena, inkluziju žena u radni proces i isto tako o ravnoteži između poslovnog i privatnog života E, ovo čemu ćemo glasovati je konkretan instrument koji može pomoći da se ostvare ove cilje. Ovaj prijedlog je zasnovan na e, postavljanju minimalnih standarda, što znači uvođenje europskog minimalnog standarda koje svaka država članica e, morati kroz svoje zakonodavstvo promijeniti, a kako bi ovaj prijedlog bio upravo iskorišten u cijelosti. Kad je riječ o potpori majkama i očevima koji se brinu o čeđite isto tako i e, djeca koja zbog zdravstvenih razloga trebaju skrb e, i u kasnijem životnom razdoblju jest nešto što smo uspjeli ispregovarati u trilogu i vjerujem da u nekom pogledu ovaj, e, ova potpora je mogla biti veća. Međutim, ovaj dodatni iskorak trebalo bi prepustiti državama članicama koje bi trebale imati dovoljno prostora za stvaranje upravo ovih promjena. A kad je riječ isto tako i o očinskom dopustu, a isto tako u povodu e, rođenja djeteta, dobro je da će očevi moći provesti e, neko vrijeme sa svojim novorođenom djecom. Mi e, u Slovačkoj smo imali takvu raspravu koja nije dovela do rezultata i drago mi je što smo započeli isto tako razgovarati o skrbi o članovima bliske obitelji, a što je isto tako predviđeno kroz skrbnički dopust, što je izuzetno važno. Hvala lijepa, u ime Aldea. Gospođa Weber, izvolite. Imate dvije minute. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Štovane kolegice i kolege, mislim da izvjestitelji izvjestitelji u cijenu e, su odradili jako dobro postoje nad na tome. E, Dakle, što se tiče ambicioznog priloga komisije, u ovom domu smo uspjeli stvar podići na višu razinu nakon dugih i teških pregovora sa vijećem. E, finalni tekst zapravo je izgubio na svojem potencijalu. Ja bih volio da imamo jače e, dakle, odredbe oko očinskog i roditeljskog e, dopusta, jer postoje studije koje jasno i upućuju na to da 85% e, plaće predstavlja e, zapravo na neki način naknade za korištenje očinskog i roditeljskog dopusta. A inače ćemo imati i dalje pritisak na žene što se tiče pregovora su, kod su zakonodavaca nije postignut sporazum, previše toga je prepušteno državama članicama, u konačnice i se stvar može promijeniti. To jest korak napred, ali izuzetno mali korak. Kada je riječ o skrbničnom dopustu, ova direktiva daje jednu potpuno e, novi element, e, međutim moramo zaključiti da su države članice bile previše oprezne u njihovom pristupu. S obzirom na odgovornost e, skrbi člana obitelji i starijeg člana obitelji, žene su uvijek one koje su istaknute u tom pogledu, a isto tako imaju negativne reperkusije na njihov socijalni život i na kasnije mirovine. zbog tome što nije revolucionarni korak koji se ovdje nalazi pred nama, ipak govorimo o plaćenom očinskom dopustu na razini Europske unije, dva mjeseca roditeljskog dopusta bez mogućnosti prenošenja i u konačnici građani Europske unije imaju mogućnost zatražiti fleksibilno radno vrijeme kako bi e, uravnotežili poslovni i privatni život. Mogu se samo nadati da ćemo ovo u budućnosti još pojačati. Hvala lijepa u ime Guengela, gospođa Gonzales Penjas. Imate minutu, izvolite. Hvala vam, predsjedavajuća majčinski i očinski dopust koji e, moraju trajati jednako dugo i neprenosivi uz 100% plaće. To je naš stav. I privremeni e, sporazum je daleko od toga i naravno mi smatramo da je potpuno nedovoljan. Mi smo podnijeli amandmane E, prvi se odnosi na neprenosivost. To je ključna, ključni uvjet ako doista želimo ostvariti jednakost muškaraca i žena kad je riječ o skrbi i e, na tržištu radu. Zatim, naknada od 100%, a ne od 75% je ključno, zato što ne želimo vidjeti osiromašenje e, jednog od roditelja dva tjedna očinskog dopusta bi trebala biti obavezna zato što netko se mora brinuti i za majku. Ova direktiva definira minimalne standarde i mi shvaćamo da je to nešto pozitivno. To su minimalni standardi za cijelu Europu i sigurno će unaprijediti živote nekih građana u Europi. No smatram da smo ipak trebali ići još dalje i napraviti korak naprijed u izgradnji socijalne Europe koja će se boriti za ravnopravnost. I ja se nadam da će to tako biti u sljedećem sazivu, da će se ova direktiva revizirati i da ćemo moći učiniti mnogo čvršće korake. Hvala ovime za... E, kolega Urtasun, imate jednu minutu. Hvala vam. Pa mi nismo baš pretirano zadovoljni s ovim tekstom, još uvijek smo jako daleko od onoga što smo tražili. No ipak s druge strane uvedeni su e, elementi koji će stvarno utjecati na živote. U pet zemalja će se po prvi put uvesti očinski dopust, a u osam zemalja će taj dopust biti dulje nego što je danas. E, isto tako uvest će se četiri mjeseca mm, roditeljskog dopusta i dva mjeseca će biti e, primjereno plaćana i neprenosiva učinski plaćanje očinskog dopusta će sigurno biti ispod 80%, što nije baš u redu. A što se tiče roditeljskog dopusta, tu se niti ne spominje minimalna razina. Mislim da nismo baš odradili sve što je trebalo, a ja želim zahvaliti izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni te komisiji, e, što ste bili ambiciozni, a u vijeću svaki puta kad usvajamo mjere iz socijalne Europa, stalno se moramo uh, suočavati s time što će to koštati svaku zemlju. I ja se nadam da ćemo uh, u sljedećem sazivu raditi na poboljšanju ovih uh, odredbi. Hvala vam. Kolege, ja ne znam kakva je vaša ideja obitelji, ali svakako smatram da se svi možemo složiti oko jedne stvari. Najveći izazov za Europu nije globalizacija ili terorizam, već e, stvaranje obitelji. Dakle, jednom riječju moramo nastaviti postojati. Demografske studije pokazuju pad stanovništva e, u Europskoj uniji. To značajan pad do 2050. i mi moramo stvarno učiniti sve što možemo kako bismo to promijenili. No, ako ne budemo osigurali prava radnicima i zaštitu roditeljima, ne možemo e, očekivati da imaju odgovarajuća sredstva za stvaranje obitelji. Zbog toga jesam zadovoljna e, ovom direktivom zato što smatram da će stvarno imati pozitivan učinak na život roditelja te omogućiti muškarcima i ženama e, bolje radne uvjete i napokon pomirenje privatnog i poslovnog života. Direktiva definira očinski dopust u svim zemljama članicama i definira da će trajati najmanje 10 dana i prisiljava poslodavce da to na primjerene način nadoknade. Isto tako uvodi se roditeljski dopust e, dva mjeseca koji se ne mogu prenositi i koji su plaćeni. E, I dakle na taj način će se raspodijeliti skrb za djecu na majke i očeve. Isto tako osigurano je i fleksibilno, mogućnost fleksibilnog radnog vremena i e, rad na daljinu, to jest rad od kuće što će omogućiti e, da rade i zaposlenicima koji e, imaju određene hendikepe. No mogli smo učiniti više, veću zaštitu za poduzetnike i samozaposlene, olakšice za mikrotvrtke, više poticaje za otvaranje ustanova za skrb djeci. Isto tako smo tražili da se osiguraju oblici e, pomoći u kućanstvima i to na profesionalan način koji bi pružili roditeljima mogućnost da im netko pomogne u skrbi za djecu ili e, starije roditelje. E, nismo baš jako zadovoljni, ali rezultat je ipak zadovoljavajući. Ova direktiva nije savršena, ali svakako e, nosi nove potencijale kojima će se unaprijediti život europskih građana i spriječiti demografski pad. Zbog toga, dragi kolege, kakva god je vaša ideja o obitelji, ja vas molim da ipak date svoj mali doprinos kako bismo pokušali spasiti zaštititi Europu. Hvala vam. Hvala. U ime NF-a, gospođa Mela, izvolite, minuta i 30. Hvala. Ovaj dosije o odredbama koje trebaju pratiti radnike ne u profesionalnom već u privatnom životu su tipičan primjer nečega što se ne tiče Europske unije. Jer Europska unija se stalno želi miješati u svakodnevni život e, svakog radnika i svake radnice od rođenja djeteta, o njihovom obrazovanju i o tome kako pomagati e, kada nekome o kome trebate skrbiti. E, Brisel se stalno miješa u to i stvara veliku neuravnoteženost. Sama zamisao je naravno pohvalnala i predstavlja tri rizika da svi administrativni zakonodavni tekstovi su u nadležnosti država članica i Brisel ne može nikako određivati e, rokove i trajanja i kao niti plaćanja takvih dopusta. Francuska već ima sve što je potrebno na tom planu. A e, ne, e, osim toga Brisel ne razmišlja o tome da zadire u blagene pojedinih država. Osim toga moramo vidjeti kako treba dati dobre uvjete rada, a ne se ovako paternalistički postupiti. A isto tako, ovo je zadiranje privatnog života u profesionalni život i jednostavno će na taj način se to negativno odraziti na europsko gospodarstvo, počevši od malih i produzeća. Nebezni zastupnik imate jednu minutu, izvolite. Stvaranje i osnivanje obitelji jest e, možda jedna od najvažnijih odluka u životu čovjeka i to svakako utječe na budućnost svih generacije. E, mladi ljudi moraju dobiti poticaj da se odvaže na ove velike iskorake, a to vrijedi i za sve one koji su zaposleni. Ne smijemo dozvoliti da zaposlenje e, na bilo koji način ograničava stvaranje obitelj ili da se obaveze u obitelji prenesu samo na žene ženu. Dakle, i muškarac i žena snose jednako odgovornost zbog toga da trebaju zakonski zapisane e, uvjete oko radnog vremena koja mora biti fleksibilna e, isto tako i roditeljski dopis koji omogućuje da e, budu s djecom, pa čak do starosti od 12 godina, a isto tako i roditelji invalidne djece moraju dobiti potporu, trebaju jedan dodatnu mogućnost skrbi oko svojeg djeteta, te isto tako za sva ona na djecu koje imaju potrebe za skrbi. Sada, sljedeći govornici, gospođo Ribeiro, izvedite imate dvije minute. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Gospođo povjerenice, štovane kolegice i kolege, ukoliko želimo stvoriti socijalnu Europu, tada ta Europa mora e, odgovarati svim izazovima koji su pred nama. Kako je to društvo u kojoj obitelj i dobivaju sve kasnije djecu gdje žene postaju sve aktivnijima, to jest dobro, e, aktivne su u radnom životu. E, društvo u kojem očevi traže svoje pravo na očinski dopust, sve to skupa je dobro. Ono što mi utvrđujemo u našoj Europi imamo ogromne razlike između prava muškaraca i žena, a upravo to ne odgovara današnjoj potrebi sami parovi imaju probleme e, sa svojim djecom ne samo kada su rođeni, već kasnije tijekom školovanja kada upravo potrebe djece nisu usklađene sa e, dakle potrebama koje donosi radni život. Ogromne su posljedice i negativne su posljedice zbog toga imamo smanjenje e, novorođene djece, a isto tako kao što sam istaknula generacije sve kasnije dobivaju e, djecu, riječ je o takozvanoj sandwich generacije, generacije ne samo da se moraju brinuti o djeci, već se moraju roditelji brinuti i o svojim starijim roditeljima. Sve to skupa dovodi u dvostrugo opterećenje starije ljude o kojima treba skrbiti s jedne strane, koji moraju imati mogućnost ostanka kod kuće, moramo imati pojačanu stabilnost koja se nudi obiteljima. Djeca koja isto tako nemaju velike prilike moraju pratiti e, svoje roditelje u životu. Zbog toga je izuzetno važno i potrebno da se i ovdje e, dovede do pozitivnih iskoraka. Nažalost, nismo išli dovoljno daleko, a ja sam uputio neke prijedloge koje nisu uzeti u obzir. Vjerujem da je ovo izazov e, za socijalnu Europu u budućnosti. Hvala. Gospođa Vinkević, je minutu i 30, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Danas e, Europski parlament upravo usvajanjem ove direktive šalje jedan jasan signal i poruku zaposlenicima i svim, svim obiteljima s djecom ili svih onih koji se skrbe o bolesnim i starim ljudima. E, vidimo da je Europa stari i uvjeti koje treba stvoriti za ravnotežu između poslovnog i privatnog života zapravo će doprinijeti i e, porastu novorođene djece, pozitivnom e, natalitetu, te isto tako tako eh, i očevi koji će se uključiti u eh, dakle aktivno eh, dopust, očinski dopust naš e, stav vezan uz direktivu jest puno ambiciozniji nego što to možemo čuti iz država članice. Mogu isto tako pozdraviti sve ono što je zaključeno nakon pregovora, a svaki e, otac će ima mogućnosti koristiti očinski dopust u trajanju 10 dana, moći će isto tako se koristiti dijelom roditeljskog dopusta kako bi oba roditelja se pobrinula o svom djetetu po prvi puta na europskoj razini i imamo e, dopust e, za skrbnike u trajanju pet dana koje treba omogućiti skrb o starijim osobama ili bolesnim ukućanima i članovima obitelji. E, ovo treba stvoriti jedno pozitivno okruženje za obitelji, e, te isto tako i poslodavci mogu uvesti temeljem toga fleksibilnije radne uvjete i ojačati isto tako mirovinske e, i isto tako zdravstveni sustav. Želim zahvaliti povjerenici na doista predanom radu vezano za još je Konfucius kazao, potraži si posao koji voliš i onda ne moraš čitav život raditi. Kada dakle imamo mm, upotpunjen privatni život, to je jednako tako važan kao i poslovni život. Treba pronaći ovu ravnotežu. Ova direktiva pokušava stvoriti uvjete za ovakvu eh, harmoniju s jedne strane skrb o djeci, skrb o starijim osobama, izuzetno je važna. U Poljskom ustavu zapisali smo da obitelj i skrb o djeci, te isto tako svima koje je potrebna skrb, jest apsolutno prioritet. Države članice e, mogu to smatrati prevelikim miješanjem Europske unije u unutarnje zakonodavstvo, to jest uplitanje u privatni život, e, isto tako i skrb o potrebitima, no e, neki ipak nisu kompatibilni mi u Poljskoj imamo e, situaciju koja je upravo sljedeća, a to je da imamo dulji očinski dopust od onog koji je predviđen ovom direktivom. Naravno da postoje i ova neprenosivost e, reći o roditeljima, a ne o... Gospodin imate jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, dobar dan. Čestitam svim izvjestiteljima u Sjeni i svakako mojem e, prijatelju gospodinu Kasi što je uspio pripremiti tekst koji je vrlo važan i za europske građane i za radnike, europske radnike. Ravnoteža između privatnog i poslovnog života je veliki izazov za mnoge radnike. No, očito je da je ovaj tekst jedan važan korak koji promuće ravnopravnost između muškaraca i žena, koji smanjuje rodni jaz te koji promiče bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života. No, ja želim vidjeti na koji način se to e, tiče e, razvoja socijalnog stupa Europske unije i zbog toga želim zahvaliti povjerenici na svim direktivama koje definiraju minimalna osnovna prava kako bismo osigurali bolju koheziju europskog društva. I želim se osvrnuti i na ono što je rekao kolega Urtasun. Naravno da će zemlje članice morati napredovati, no izazov za sljedeći e, saziv jest definirati e, financijsku e, solidarnost na razini Europske unije. Hvala vam, dobar dan svima. Riječ ima gospođa Konova na jednu minutu. Hvala lijepa. Jedan od roditelja E, to je zapravo roditi djecu, to je još uvijek e, postignuće u osobnom životu, a kad je reč o tome, djeca su najvažnije e, Gibran je to zapisao, da je to najvažniji događaj mhm. u životu roditelja. Kada sam ja započela svoj radni vijek na upravo ovom dosiju, zapravo sam potpuno e, imala različite poimanja o svemu ovome. Riječ je o tome da se riješi e, majčinski dopust i roditeljski dopust. To je nešto što nije apsolutno regulirano i zbog toga ovaj pravni tekst znači upravo jedan prvi prvi korak u tom smjeru, a to je da roditelji trebaju jednako se brinuti o djeci, jer ova djeca su upravo budući roditelji i mi ćemo se boriti za sutrašnicu. Želimo Europu sutrašnjosti koja će biti pravetnija, ravnopravnija, Europa koja ukazuje na buduće perspektive. Hvala vam, a sada zastupnik Mitrofanos na jednu minutu. Hvala vam. Hvala. Izvještaj o e, ravnoteži između poslovnog i privatnog života bio je veliki izazov za sve nas koji smo na tome radili. Ne samo zbog toga što e, je sve to jako dugo trajalo, već i zbog toga što su pregovori bili vrlo intenzivni. U ovom postupku koji je trajao nekoliko godina moram reći da je konačni sporazum ipak unaprijedio trenutačni regulatorni okvir. No još uvijek je to daleko od ambicioznih želja Europskog parlamenta. Ja i kolege smo e, željeli da ova direktiva bude više usmjerena na roditelje. No kao građanin i kao otac drago mi je da je napokon službeno uveden očinski dopust od u trajanju od 10 dana u europske dokumente. No, e, neke stvari još uvijek nisu dovoljne. Isto smatram da bi trebalo uvesti nove, to jest da uvođenje novih oblika dopusta, poput dopusta za skrbnike, da je to jedan od velikih uspjeha Europskog parlamenta e, u razdoblju ovoga saziva. Hvala vam, sada riječ ima zastupnik Čoka, imate minutu i 30. Hvala vam. Europska unija ide u pravom smjeru e, time što ulaže u ovakve politike. Pomirenje između poslovnog i privatnog e, života je svakako pravi put. Moramo ulagati u obitelj te u e, povećanje nataliteta. To su važni e, stupovi i za našu stranku, ali i za društvo i za cijelu Europu. E, Bolja ravnoteža između privatnog i poslovnog života će pomoći muškarcima, ženama, talijanskom gospodarstvu i europskom gospodarstvu suzbiti pad demokracije praznih kolijevki je stvarno e, tema od velike važnosti i Europa mora vjerovati u tu ravnotežu i nagraditi one regije koje ostvaruju najbolje rezultate poput recimo Lombardije koja je tokom godina razvila modela e, pomirenja privatnog i poslovnog života koji su doista odlični, koji su vrlo napredni i koji mogu pružiti konkretne odgovore na potrebe roditelja. Regija Lombardija je uložila 30 milijuna eura u ovih nekoliko godina u e, vrtiće te u e, programe za skrb djeci u tvrtke. Stoga e, ugledajte se na primjere koje već postoje kako bismo pružili potrebne odgovore, baš kao što je napravila Lombardija. Ulaganje u regije znači isto tako ulagati u bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života naših građana. Hvala vam sada riječ ima gospođa Šojdrova. Hvala vam što ste mi dali riječ. Gospođo povjerenice, mislim da je vama drago e, što slušate sve ove pohvale te o načinu na koji je funkcionirao trijalog. Neki su bili ambiciozni, neki su pak bili e, potpuno protiv, no na kraju smo ipak uspjeli pronaći kompromis koji mi se čini da je dobar za sve. Smatramo da će ovo pomoći obiteljima i roditeljima. Slažem se s ovim prijedlogom i istaknut ću tri elementa koji su ključni za moju podršku za ovu direktivu. Dakle, najmanje trajanje 10 e, dana e, očinskog dopusta, dva mjeseca roditeljskog dopusta, e, podrška fleksibilnim načina rada te dopust za skrbnike. To su minimalni standardi oko kojih smo se uspjeli dogovoriti sa 28 zemalja članica koje imaju različite tradicije i različite sustave. Tako da to je minimum kojeg smo uspjeli e, postići. I mislim da je ova direktiva e, snaža, snažna poruka zemljama članicama da su djeca zapravo ulaganje u našu budućnost. Djeca su budućnost Europske unije i zemalja članica. Moramo ih e, podržati i moramo podržati roditelje u svim njihovim roditeljskim obvezama. Ja bih voljela kada bismo u budućnosti više razmišljali o radu roditelja. Ako ostanete kući sa roditeljima, to je također posao i taj bi posao treba biti e, poštovan. To je jedan od zadataka zemalja članica. Svi bi roditelji trebali imati slobodu izbora i svi bi roditelji trebali e, osjećati da ih se poštuje u društvu i da ih poštuje država. I još jednom ponavljam, ovo je ulaganje u našu budućnost. I e, hvala još jednom i stvarno se veselim provedbi ove direktive kako bismo pomogli našim roditeljima. Hvala vam, a sada e, riječ ima gospodin Jongeres. Hvala vam. Kao, vi kao roditelji želite osigurati da naravno vaše dijete ima najbolji mogući start u životu, a mi želimo da svi roditelji imaju E, mogućnost da svojoj djeci pruže najbolji start u životu. I to ne bi smjelo ovisati, ovisiti o tome gdje ste rođeni ili koliko novaca imate u novčaniku. E, osobe niskog prihoda u Nizozemskoj ne mogu uzeti ovakve dopuste zato što imaju vrlo niske plaće. E, ovdje su, e, no, nedavno su postignuti dobri sporazumi, sada će e, se naš ministar morati baciti na posao. Jer prema ovim pravilima o dopustu, majka bi trebala dakle učiniti najveći dio posao, posla, otac bi trebao pomoći, a roditelji zajedno mogu uživati u činjenici da imaju novu bebu. Na taj se način isto tako omogućuje bolja podjela kućanskih obveza, i omogućava se ženi da se brzo uključi na um, tržište rada. To je stvarno jako dobro. Hvala vam. A sada riječ ima zastupnik uh, Vistizen. Izvolite. Ovo zakonodavstvo o kojem, ovaj zakon o kojem danas govorimo stvarno je vrlo loš način na koji se Europska unija uključuje u nacionalno zakonodavstvo i obiteljski život. Zar nije licemjerno da u ovom parlamentu gdje zapravo nema e, roditeljskog, to jest majčinskog ni očinskog dopusta, da mi njima definiramo na koji način djeci pružiti najbolji e, start u životu. E, naša stranka smatra da su socijalna prava isključivo u nadležnosti zemalja članica. Zemlje članice su te koje prikupljaju potrebne poreze za to i one su odgovorne za organizaciju provedbu toga. Dakle, to bi se sve trebalo organizirati na nacionalnoj razini. Mi ne želimo da se Europska unija petlja u tu raspravu, jer će to ostaviti manje prostora e, obiteljima i e, državama da se organiziraju. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Lopos. Hvala vam. Ovaj prijedlog direktive zapravo je samo pogoršanje stanja. E, dopusti nisu obvezni, naknade koje se temelje na bolovanju, činjenica da nije definirana razina za roditeljske dopuste niti za dopuste skrbnika. Evo, e, ovi su primjeri dovoljni da posramimo sve one koji brane u direktivu. Zatim se uvode e, pojmovi poput e, fleksibilnog radnog vremena, a neke formulacije e, zapravo omogućuju da se određene radnici isključe e, iz područja primjene ove e, uredbe poput recimo radnici sa ugovorima na određeno vrijeme. Mi smo predložili prijedloge kojima bi se poboljšala socijalna prava, dakle dulji dopusti, e, iznos od 100% plaće za vrijeme dopusta, promicanje e, dojenja te promicanje boljih e, javnih ustanova. Ali sve ovo što je ovdje nije dovoljno i zbog toga ćemo glasati protiv. Hvala vam, a sada riječ ima zastupnica Rajnke, izvolite. Hvala vam nedavno, posebice u oči predizborne kampanje, u Europi se jako puno laže o obiteljima. Laži kako uh, uh, da bismo zaštitili obitelj moramo širiti mržnju prema LGBTI zajednicama, da moramo zaštititi prava žena ili da uh, imamo samo jednu viziju obitelji. Prošli tjedan na kongresu e, obitelji u Veroni postalo je jasno da postoji savez e, kršćanskih e, fundamentalista i konzervativaca te krajnje desnice koje želi širiti ove laži u kompaniji. Ja mislim da je upravo ono suprotno točno. Ako želimo zaštititi obitelji ne trebamo slijediti homofobnu retoriku. Moramo se boriti za te familije, moramo im dati prostora u društvu i prigrliti sve oblike obitelji i dati obiteljima vremena da se brinu jedni za druge. I elementi iz ove direktive su vrlo važni koraci u pravom smjeru i mislim da u Europskom uniji moramo e, na taj način nastaviti raditi. Hvala vam, a sada gospođa Sander. Hvala lijepa. Povjerenice, E, vrijeme je postalo rijetkost, naročito kada je netko skrbnik ili roditelj. 60% roditelja u današnje vrijeme ne uspijevaju postići tu krku ravnotežu između privatnog i poslovnog života, jer to predstavlja rizik e, gubitka posla ili pak da e, dođu u burnout. Ovom direktivom će se ojačati solidarnost koja postoji u svim zemljama e, koja postoji prema obiteljima. Imat ćemo sada nove odredbe o roditeljskom dopustu gdje Europa ne da ipak konkretne odgovore. Iako imamo razlike u gledištima, drago mi je da smo se uspjeli dogovoriti da imamo minimalni prag socijalnih prava koji će pridonijeti da bolje živimo zajedno. Uzimajući u obzir razvoj u društvu, uveli smo europski očinski dopust kako bismo svim očevima omogućili da budu <clears throat> prisutni kada im se rodi dijete. Uveli smo odredbu o neprenostivosti za dio roditeljskog dopusta. Još jedan važni element ove novog propisa jest da se daje dopust za najbliže skrbnike velik broj europskih građana stariji od 65 godina i više. Jednostavno, zato što nemaju izbora ili nemaju sredstava, 85% ljudi koji skrbi za njih su njihovi najbliži. Dati im dopust je zapravo izvrstan povrat vrlo značajnog ulaganja. Ovdje ćemo ostvariti prvi ključni korak gdje ćemo državama članicama dati mogućnost za e, ih prate. Recimo što će organizirati domove gdje će se nekoga moći privremeno staviti kako bi se skrbnik odmorio. Sada gospođa Uslog na jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Neki u ovom domu smatraju da je ovakvo zakonodavstvo potpuno e, nepotrebno. No, još 1992. doneseni smo prvo, donijeli smo prvu direktivu o majčinskom dopustu. I e, društvo je tada izgledalo bitno drugačije nego danas. S obzirom na to koliko je vremena prošlo, mislim da je stvarno došao trenutak da izmijenimo ovo zakonodavstvo. Danas govorimo o temeljnom pravu na e, roditeljski ili očinski ili majčinski dopust koji doista funkcionira. Znamo da moramo omogućiti očevima da e, ostanu kući sa svojom djecom, te da se e, brinu za svoju djecu i obavljaju više kućanskih poslova. To će pomoći ženama da ostanu na e, tržištu rada, to će nam dati pristup većoj količini e, kvalificiranih radnica. sudjelovanje žena na tržištu rada je zapravo stvara puno bogatstva i tako da je to dobro i za obitelji, za djecu, za roditelje, a na kraju krajeva i za gospodarstvo i stvarno je krajnje vrijeme da poduzmemo taj korak. Hvala vam, a sada riječimo gospođa Stevens. Uspostaviti ravnotežu između poslovnog i privatnog života zaista je bitno. Svi, a naročito žene, moraju imati iste mogućnosti na tržištu lada, jer često žene moraju birati između divne karijere i ili divne obitelji. Što ne znači da moramo E, biti nekritični. Države članice moraju skrbiti za potrebe vlastih građana. U Flandriji postoji izvrsne odredbe što se tiče dopusta, naročito kako bi se pomagalo ljudima. Međutim, ima svega pet dana takvog dopusta, ali možemo se postaviti i pitanje što je s načelom subsidijarnosti. Fleksibilnost je nešto na što se uvijek gleda sa stajališta zaposlenika, dok poslodavac e, mora trpjeti zbog ogromne administracije i ovdje mi je žao da se o tome ne e, vodi računa. Barbara Matera na dvije minute. Hvala našim izvjestiteljima, gospođi Kozlovski i gospodinu Kasi, što su uložili znatno puno napora i pripremili tekst u kojem ćemo se napokon uhvatiti u koštac sa pomirenjem e, između privatnog i poslovnog života. Ovaj, ove su odredbe vrlo važne, pogotovo za žene koje se stavljaju sa strane, jednostavno zbog toga što su postale majke ili zbog toga što se moraju brinuti o članovima obitelji. Kroz prilagodbu i modernizaciju e, zakonodavnog okvira Europske unije, ova će direktiva omogućiti omogućiti roditeljima da bolje pomire sve svoje obveze kućanske i e, one poslovne. E, direktiva uvodi i zadržava e, određene načine zaštite koji su već prisutni u nekim europskim zemljama. Neprenosivost roditeljskog dopinusta to jest prenosivost roditeljskog mm, dopusta e, pridonosi tome da očevi malo koriste očinski dopust. Zbog toga stvarno želim zahvaliti kolegama koji su pripremili ovaj tekst kojim će se preokrenuti e, ovi trendovi. Podržavam ovaj pristup e, i podršku koja će se pružiti MSP-ovima. Pozivam kolege danas da podrže ovo izvješće zato što će ono doista unaprijediti E, ravnopravnost između muškaraca i žena u Europskoj uniji, pomoći ženama da se ponovno uključe na tržište radi, rada i e, donijet će koristi svim budućim naraštajima Europske unije. Hvala, a sada Elena Gentile imate jednu minutu, izvolite. Mm, dakle, odvajanje e, uloga je to treba promijeniti i da žene ne budu više te koje e, budu isključivo odgovorne za skrb o djeci ili starijim članovima obitelji, već da se i one mogu uključiti u tržište rada. Ovdje, se, ovdje se stvarno vodi e, računa o svemu onome što čini obitelj i ljubav i obveze i e, napora na rad. U, među stranicama ove direktive nalazi se nova Europa. Ovdje se donosi nova politička i kulturna, kulturološka promjena e, budući da se dodjeljuju nove obveze, ali se i traže nove e, odgovornosti. E, želimo da to pomirenje postane mogućnost, a ne samo pravo. Kroz organizacijske modele i kroz zaštitu prava radnika i radnica. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Višnjevska na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam, e, gospodine predsjedavajući. Bolja ravnoteža između privatnog i poslovnog života je važna za sve, i za roditelje i za djecu. Stoga moramo pronaći rješenja koja će nas E, približiti toj e, ravnoteži. No, istovremeno moramo to e, analizirati i kroz prizmu Europskog parlamenta. Kakva je ravnoteža između privatnog i poslovnog života osoblja Europskog parlamenta? Osoblje parlamenta dolazi u parlament oko 9 ujutro i izlaze iz parlamenta kasno navečer. Njihova djeca, njihovu djecu odgajaju vrtići i slične istanove. Kada je moja asistentica bila trudna, jako sam dobro razmotrila sve mogućnosti e, fleksibilnog radnog vremena i telerada i tada sam vidjela e, da su ovakve propisi zapravo potpuna finkcija u stvarnosti. Gospodine predsjedavajući, taj Tyson, Europa može postati socijalna samo ako imamo jednake šanse za muškarce i žene i kod kuće i na radnom mjestu. Moj klub traži već duže vrijeme da imamo ravnopravnost kada je riječ o skrbi e, o bližnjim članovima obitelji. Europska socijalni stup upravo to predviđa. Upravo sa današnjim direktivom, ovom ciljem, velikim korakom se približavamo e, konačnom rješenju, a isto tako Europa će stvoriti e, jednu sliku socijalne države ravnopravnost i u obitelji i na radnom mjestu četiri mjeseca plaćenog dopusta, dva mjeseca koja se ne mogu prenijeti, to daje doista velike isto tako impulse i za muškarce da koriste ovaj roditeljski dopust. Sa ovim novim pristupom i Očevi imaju pravo na očinski dopust u trajanju od 10 eh, dana. Pet eh, dana za skrbnike isto tako dobar prijedlog. Očinski dopust u visini eh, naknade za slučaj bolovanje 85%, to je premalo, a konzervativna većina u vijeću je time isvojevala pobjedu. Time nisam zadovoljan. Hvala vam lijepa. Zastupnik Simon, na jednu minutu. Hvala. Ova mjera predložena je prije dvije godine. Provela je pet mjeseci na trijalogu i to je primjer zakonodavnog propisa koji ne daje jedno rješenje za sve. To je primjer fleksibilnog rješenja koje istovremeno da omogućava državama članicama da same pišu svoje zakone i da ih prema vlastitim običajima i mogućnostima e, primjenjuju. A istovremeno svima je pomalo pomogla da poboljšaju situaciju. Dakle i one države koje imaju visok stupanj socijalne zaštite poput Ujedinjene kraljevine će imati koristi od toga jer će ljudi u Europskoj e, Ujedinjenoj kraljevini roditelji i skrbnici imati plaćenu e, roditeljski odnosno skrbnički dopust ako Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji. Hvala sada zastupnica Kinići na jednu minutu za spontano javnje za riječ. Hvala lijepa. Direktiva o kojoj danas govorimo pridonijet će na pozitivan način da se smanji i rodni jaz po razini zaposlavanja i bolje će se napraviti omjer između poslovnog i privatnog života kako za muškarce i tako i za žene kako bi mogli razvijeti vlastitu karijeru. Dobro je što je Europska unija ponovo izradila norme, makar minimalne, po pitanju rodilnih dopusta i po pitanju dopusta za skrbnika. Tim prije što je jedan dio tih dopusta neprenosiv i e, tako neće sav teret brige o djeci spasti isključivo na majke. Naravno, poslodavci će e, morati omogućiti zaposlenicima da imaju fleksibilne uvjete rada. I isto tako će morati dati pristupačnu mogućnost e, za skrb o djeci i o drugim osobama o kojima se netko brine a ovdje se također pomaže i onima koji skrbe za članove obitelji koji su teško bolesni. Hvala, a sada riječ ima zastupnik Sole. Hvala vam. Kao što rekla povjerenica Tisen, u e, Europi postoji E, jaz u plaćama između e, muškaraca i žena od 16%, te jaz u mirovinama od oko 36%. Žene e, tri puta više svoga vremena posvećuju zadacima koji nisu plaćeni i žrtve su na tržištu rada. Ovom direktivom smo napravili korak naprijed prema socijalnoj Europi o kojoj jako puno pričamo, ali o kojoj mnogo baš i ne činimo. Ova će direktiva omogućiti ravnopravniju podjelu e, zadataka skrbi između muškaraca i žena, te stoga smatram da je to jedan korak prema e, stvarnoj ravnopravnosti spolova. Osim toga, uvodi nova prava, e, poput recimo fleksibilnih radnih, fleksibilnog radnog vremena za brigu za djecu. Rezultat je daleko od onoga kojeg smo željeli postići, no svakako ovo jest napredak i slažemo se s time. Hvala zastupnica Miranda na jednu minutu također. Moramo podržati skrbnike i obitelji. E, I zbog toga ova direktiva je korak naprijed. Povjerenica je rekla da je to prilika za, ma, za zemlje članice da unaprijede svoje sustave. Bolja ravnoteža između e, poslovnog i privatnog života za žena nije baš e, jednostavno. Vrlo često su žene te koje rade e, sve kućanske poslove. Moja, e, moja se država suočava sa starenjem, ozbiljnim starenjem stanovništva, a žene su te koje se moraju brinuti za starije članove obitelji. Moramo se brinuti za sve vrste obitelji, e, samohrane roditelje, osigurati sve vrste dopusta moja majka ima bolest Alzheimer i to je strašno promijenilo naš život, baš kao i život brojnih obitelji u životu. I takve obitelji stvarno trebaju pomoć. Za kraj zastupnika Kaputo, izvolite na jednu minutu. Hvala. Direktiva za ravnotežu između profesionalnog i privatnog života zaista je značajan korak naprijed u boljoj ravnoteži za sve roditelje koji su zaposleni. Uvest će se nove minimalni standardi za očeve koji će moći tražiti minimalno 10 dana očinskog dopusta nakon e, rođenja djeteta. Neprenosivi dopust od dva mjeseca bit će, plaćat će se isto kao i bolovanje, barem toliko. Dakle, e, dopu za skrbnike, za osobe koji su teško bolesni, e, bit će od pet dana. A e, svi koji imaju maloljetnu djecu moći će tražiti veću fleksibilnost na poslu. Ovo će e, zaista dati mogućnost izbora oko toga kako pomiriti profesionalni i privatni život. To je veliki korak prema novoj Europi, Europi koja će biti više socijalna. Hvala. Hvala sada e, replika povjerenice Tyson. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, kao što znate, a neki su odvačeć rekli prilikom rasprave, pregovori nisu tekli glatko i trebalo je puno vremena da dođemo do ovog rezultata. Svi smo morali biti fleksibilni i spremni na kompromis oko nekih stvari. Međutim, uvjerena sam, duboko sam uvjerena da je ovaj prijedlog zaista jako dobro uravnotežen. Pokazuje da socijalna i održiva Europa nije teoretski imaginaran cilj, već je nešto što se opipljivo događa u stvarnosti. Uvjerena sam da će ovo zaista konkretno poboljšati život obitelji, život zaposlenika i e, da će socijalni stup pretvoriti u stvarnost. To nije samo e, puka želja, to je nešto što će poboljšati život svima roditeljima koji će imati bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života. To je dobro i za poslovni svijet, uključujući i za mala i srednja poduzeća koji će tako moći zadržati talente. A dobro je također i za problematiku koje stvara e, velika i jaz u zapošljavanju muškarca i žena. Dakle, mislim da će ovo biti ključno za dobar gospodarski rast. Pozivam sve vas da podržite ovu direktivu u ravnoteži između privatnog i profesionalnog života. Hvala e, svima iz e, koji su učestvili komisiji meni osobno i možete zaista biti uvjereni da će komisija budno pratiti preuzimanje ove direktive u nacionalne zakone. Hvala lijepa svima. Hvala povjerenici, a sada naravno e, riječ za kraj ima David Kaza. Hvala lijepa. Dopustite mi da zahvalim povjerenici Tyson, a isto tako i povjerenici Jurovoj. Hvala na pomoći koju su nam dali, hvala na strpljenju koje su pokazali za vrijeme rasprave. Zahvaljujem kolegici Agnješki kao i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su surađivali sa mnom prilikom rada na ove direktive. Neki od izvjestitelja u Sjeni uopće nisu htjeli surađivati niti raditi. Ti izvjestitelji u Sjeni tražili su puno, puno više od onoga što smo mogli ponuditi. Međutim, kao što ste danas čuli, većina izvjestitelja u Sijeni slaže se da je ovaj direktiva uravnotežena. A kontakti koje smo imali s različitim sindikatima kažu, e, ukazuju nam na sadašnju perspektivu i dali su nam također i ideju o tome što se stvarno e, može postići. Ovom direktivom zajamčit će se Europa koja će biti više socijalna nego li što je ona danas. Zadovoljan sam današnjom raspravom jer je ona pokazala e, kakva je bila rasprava u okviru parlamenta, ali i na vijeću. Na početku smo s vijećem imali prilično teške pregovore, ali nakon toga smo shvatili da je većina članova vijeća za ovo rješenje do kojeg smo došli zajedno. Ovo nije rezultat rada svega jedne osobe. Ovo je konačna suradnja E, rezultat suradnje između institucija i svih onih koji su na tome radili. Zaključno dopustite mi da kažem da je ovo vrlo uravnotežen propis, dobar za žene, muškarce, za obitelji, ali iznad svega dobar za socijalnu Europu. Hvala svim kolegama koji su se javili u ovoj raspravi. Hvala povjerenici koja je bila s nama u vježnici. E, sada ćemo prekinuti rad do 11 sati kada će početi glasanje, a o ovoj se temi glasati danas. da se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 mm Otvaram sjednicu. Jučer je na plenoj sjednici obznanjeno da odbor Ekon e, nema nikakve prigovore na dva delegirane akte protiv e, ovog prijedloga. Nisu e, dakle uložene nikakve primjedbe. Temeljem članka 105 stavak 6 se usvaja i time se obznanjuju zajedno sa usvojenim tekstovima. Ja bih vas zamolio da zauzmete svoja mjesta. Prelazimo na glasovanje. Počinjemo sa izvješćem Zambacki. Prijedlog e, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usve se. Kolega, izvolite. Ευχαριστώ κύριε je Hvala lijepa. Htio bih zamoliti kolege da glasaju za ukidanje mog e, e, mog imuniteta jer nakon što je moj sin ubijen teroristi nisu uhićeni. Krajnja ljevica je postavila bombu u našem uredu, a policija nas nije e, policija nas nije zaštitila kolega nismo predvidjeli da raspravljamo o ukidanju imuniteta, zbog toga vam ne mogu dati riječ. Glasujemo. Glasujemo o izvješću kolege Zabuzi, koji je za, protiv, sadržani, usve Sljedeće izvješće na Backe, imunitet e, kolege Sinatinosa, tko je za, protiv, sadržani, usvesen. gospodin kolega Fuchs. Javljam se po eh, pravilu 101.4 našeg poslovnika da se ova tema prebaci na sljedeću sesiju kako bismo imali punu raspravu. Prvo, zato što se ovdje opisuje Gibraltar kao kontoniju. Gibraltar nije kolonija i nego je posebni teritorij krune i e, e, ti e, ljudi na Gibraltaru imaju punu autonomiju, oni su Britanci po izboru, a drugo razlog je postupovan, a to je da je odbor Libe se dogovorio mandat, a Claude Moraes je prema tom mandatu pregovarao, a nakon toga ga se maklo s tog mjesta jer se španjolska vlada nije složila s mandatom koji mu je dao odbor Libe. Njegovo uklanjanje je skandalozno kršenje postupovnih pravila. Jedno je da Španjolci imaju određena eh, stajališta, a drugo je da naša pravila u parlamentu mijenjaju. Moramo ovdje jednostavno reći kako je na loš način Španjolska utjecala na ovaj dosje. 190 stavak četvrti protiv se izjasna Hvala vam. Kao prvo, neću dozvoliti da se vrijeđa španjolsku vladu. Zato što ovo što ste rekli je stvarno uvreda. Uvreda velikog broja muškaraca i žena u mojoj zemlji. Drugo, ne nije moguće da demokratski postupci E, vrijede samo kada je rezultat u našu korist. Ovdje je održan proces, e, postignut je dogovor sa vijećem kao i u brojnim drugim tomama. Vijeće je dalo svoje stajalište, parlament je dao svoje stajalište i vodili su se pregovori. donošenje odluke i cijeli postupak je išlo u skladu sa propisima, upravo onako kako stoji. Promjena izvjestitelja je um, odobrio odbir, odbor za e, građanske slobode i taj odluka odluka prihvaćena. I na kraju krajeva, ne možemo govoriti, zapravo ne možemo uopće zamisliti da oni koji odlaze odlučuju o interesima nas koji ostajemo. U ovom sporazumu je definirana definicija koja je u skladu sa međunarodnim pravom. I nemojmo zaboraviti da danas ovo o čemu glasamo nije posljedica odluke španjolske e, vlade. Danas ovdje govorimo o tome, to glasamo, da ako 12. travnja Ujedinjena kraljevina izlazi iz Europske unije, moramo riješiti problem izuzeća od viza. Podsjećam vas, govornica je prekinuta. Hvala, kolegice Gacije Perez. Tim se dobili stajalište, tko je suglasan sa odgađanjem, tko je protiv. Provjera, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Za to glasovanje. Odbije se. Kolegica Görling ima riječ, izvolite. Hvala kolegin Görling. Izvolite, kolegica Görling, tražili ste riječ. Thank you. Hvala. Ja se javljam po istom pitanju, međutim prema e, članku 53.9.3 poslovnika da se otvorimo glasanje o amandmanima. Ne želim to odgoditi. Ovo je tehničko i vrlo dobrodošlo izvješće koje e, britanskim građanima daje mogućnost viza je nešto što je na vijeću Španjolska e, stavila u poteškoće i odlučivanje o tome li se o koloniji ili ne nije u mandatu Europskog parlamenta. Izvjestitelj Moraes je jako se držao mandata parlamenta, a nakon toga je prisilno maknut mjesta izvjestitelja. Zapravo je parlament na najvišoj razini se dogovorio da se legitiman parlamentarni tekst zamijeni tekstom koji je u interesu jedne države članice. Mislim da je ovo jednostavno primjer nepoštivanja ovlasti ovog parlamenta. Ja i 38 drugih zastupnika Hvala, kolegice Gerling, prvo pitanje. Da li e, pristupa 38 kolegice i kolega ovom zahtjevu? Čini se da je to tako, da netko to osporava, ne. Tko, je protiv, tko želi uzeti riječ protiv ovog zahtjeva? Gonzales Pons. Gospodine predsjedavajući. Nemojte me se bojati, gospodine predsjedniče danas glasamo o izuzeću e, za viza za milijune europskih građana u slučaju da sljedeći tjedan e, stvarno dođe do tvrdog Brexita. Ako budemo odgodili ovaj, e, ovo glasanje ili mijenjali izvještaj, osudit ćemo milijune europljana na to da moraju tražiti vizu ako žele putovati u Ujedinjenu kraljevinu ili iz Ujedinjene kraljevine u Europu i zbog toga, zbog e, specifičnih interesa e, britanske vlade, staviti u nepovoljnu situaciju milijune europskih građana time što ćemo odgoditi glasanje, to stvarno nije zadatak ovog parlamenta. Meni je stvarno žao, Britanci su otišli iz Europske unije, naš je zadatak zaštititi građane Europske unije. I to molim ovaj dom da učini. Glasujemo tko je suglasan sa zahtjevom kolegice Gerling? Protiv? I ovo ćemo provjeriti. Nemojte se uzravati, evo otvaramo glasovanje. Am ali abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. I ovaj zahtjev je odbijen. Sada prelazimo na glasovanje o dogovoru. E, amandman 3, e, poimenično glasovanje, otvorno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Osvaja se. Izvješće Mitrofanis, poimenično glasovanje, otvorno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja Sada e, rezolucija vezano s gospodarenje otpadom. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Kilonen. Kolegice i kolege, puno toga se odvija po prvi puta u našim životine. Već e, jutros rano sam dobio poziv u ovom glasovanju, vidio sam Vidio sam cijeli taj popis. Dobio sam telefonski poziv. Mogu vas osigurati, ja sam, sam uplanirao da ću sutra otputovati. Dakle, ja imam svo vrijeme ovog svijeta i želimo isto tako kazati da postoji mogućnost i to poslovnik predviđa da se glasovanje eh, provodi u blokovima, naravno vezano uz stručne službe i njihovo grupiranje i oni su pripremili ovakve blokove. Tu postoje različite tumačenja, interpretacije, zbog toga bih sada predložio da krenemo sa glasovanjem i da nakon nekog vremena ću vam postaviti pitanje želite li pojedinačno glasovati o svakom amandmanu ili ćemo preći na blok vezano uz poslovnik. Kolegice, izvolite. Bardzo, panie przewodniczący, tu o czas, ale chodzi o... Hvala lijepa. Ovo e, pitanje sada nije vrijeme, već jednostavno da se treba raditi nakon glasanja da imamo dobar zakonski akt. A ovo čime se sada bavimo jest da se amandmani prozivaju prema imenima autora. Što znači da će rezultirajući zakonski akt e, biti loš e, po mala i srednja poduzeća, bit će loš za zaposlenost, a mi kao parlament ispašćemo smiješni. Tražimo da se dobro pripremi popis za glasanje. 1400 amandmana. Mogli bismo pripremiti dobar popis za glasanje za Strasbur. I zato molim sve vas da podržite moj zahtjev. Herr Svotovski. Kolega U ime kluba zastupnika ECR Tražim da se odgodi glasanje zato što je redoslijed glasanja redoslijed kojim se krši članak 174. točka druga i 174. točka osma našeg poslovnika. Ovdje imamo dva isključiva scenarija. E, amandmani koji su u različitim blokovima amandmana glasati na taj način kršenje je e, pravila 179. točke 5. poslovnika. Takvi blokovi su napravljeni prema autorima amandmana, a ne prema vrstama amandmana, što je apsolutno u suprotnosti s onim što je ovdje uvriježeno. Kao rezultat toga, vrlo je moguće da je ovaj postupak postupak kojim se može manipulirati drugim riječima da sve ovo može završiti pred sudom i to po treći puta u ovom parlamentarnom sazivu. Zato tražim da se ovaj prijedlog za otkodu podrži. Hvala lijepo kolega. E, bilo bi mi doista drago kada ne biste pročitali samo ove izjave koje ste zapisali, već da poslušate ono što će što sam kazao. Mi ćemo krenuti sa svakim amandmanom pona osob. Kolegica prije toga je zahtjevala da se odgodi glasovanje. Ja neću pršiti nikakav pritisak i o tome ćemo glasovati, jer juče smo već o tome glasovali. Još jednom ćemo... Tko je za odgađanje? Tko je protiv? I ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Antrag 629 za, protiv, suzdržani, odbija se. 630, e, oprostite. Prvo imamo 645, 691 i 750 e, koji su istovjetni, a vezano uz odbijanje priloga komisije. To ćemo prvo glasovati. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. odbijeno 629 za protiv suzdržani odbijeno 630 za Dragi kolege i kolegice, točno znate da se uvijek odazovem za pozivima na provjeru sve ću učiniti za očuvanje parlamentarizma, ali ću prekinuti sve što predstavlja obstrukciju glasanja. Provjera. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Molim pazite na to da je to dvotrećinska većina. E, ću se na pozive za provjeru, ali ako je sve jasno, onda nećemo provjeravati. 630 za, protiv, e, odbijeno. Provjera 630. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 631 za, protiv, suzdržani odbijeno. 632 za. Provjera 631, to je treća provjera. 631, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno i to dvotrećinskom e, većinom. Kolegica o poslovniku. Predsjedniče, ovo su vrlo važne stvari, ali ne gubimo vrijeme. Predlažem da glasamo elektronički o svemu. Eh, oprostite kolegice Grapini, ja ću odlučivati. 632 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 633 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 634 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 635 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 618 za, protiv, suzdržani odbijeno 619 za, protiv, suzdržani odbijeno 620 za, protiv, suzdržani odbijeno 621 za, protiv, suzdržani odbijeno 622 za, protiv, suzdržani odbijeno 623 za, protiv, suzdržani odbijeno 624 za, protiv, suzdržani odbijeno 625 za, protiv, suzdržani odbijeno 626 za, protiv suzdržani odbijeno 627 za, protiv suzdržani odbijeno 628 za, protiv suzdržani odbijeno 636 za, protiv suzdržani odbijeno 637 za, protiv suzdržani odbijeno 638 za, protiv suzdržani odbijeno 639 za protiv, suzdržani odbijeno 640 za, protiv, suzdržani odbijeno 641 za, protiv, suzdržani odbijeno 642 za, protiv, suzdržani odbijeno 643 za, protiv, suzdržani odbijeno 644 za, protiv, suzdržani odbijeno e, e, Dame i gospodo, završili smo prvi blok. E, i imamo 1100 amandmana, idemo na blok B. Mm, mm, mm, e, to su pojmenična e, glasanja 763. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 292. Otvaram glasanje. <clears throat> Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 293 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 294 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 295 poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. odbijeno 296 poimenično glasanje otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje odbijeno 297 otvaram glasanje jesu li svi zatvaram glasanje odbija se 298 za protiv suzdržani odbija se 299 za, protiv suzdržani odbijeno 300 Pojemnično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 301 za, protiv, suzdržani odbijeno. 302 za, protiv, suzdržani odbijeno 303 za, protiv, suzdržani odbijeno 304 za, protiv, suzdržani odbijeno 222 za, protiv, suzdržani odbijeno 223 za, protiv, suzdržani odbijeno 224 za, protiv, suzdržani odbijeno 225 za, protiv, suzdržani odbijeno 226 za, protiv, suzdržani, odbijeno 227 za, protiv, suzdržani, odbijeno 228 za, protiv, suzdržani, odbijeno 229 za, protiv, suzdržani, odbijeno 230 za, protiv, suzdržani, odbijeno 231 za, protiv, suzdržani, odbijeno 232 za, protiv, suzdržani, odbijeno 233 za, protiv, suzdržani, odbijeno 234 za, protiv, suzdržani, odbijeno 235 za, protiv, suzdržani, odbijeno 236 za, protiv, suzdržani, odbijeno 237 za, protiv, suzdržani, odbijeno 238 za, protiv, suzdržani, odbijeno 239 za, protiv, suzdržani, odbijeno 240 za, protiv, suzdržani odbijeno 241 za, protiv, suzdržani odbijeno 242 za, protiv, suzdržani odbijeno 243 za, protiv, suzdržani odbijeno 244 za, protiv, suzdržani odbijeno 245 za, protiv, suzdržani odbijeno 246 za, protiv, suzdržani odbijeno 247 za, protiv, suzdržani odbijeno. 248 za, protiv, suzdržani odbijeno. 249 za, protiv, suzdržani odbijeno. 250 za, protiv, suzdržani odbijeno. 251 za, protiv, suzdržani odbijeno. 252 za, protiv, suzdržani odbijeno. 253 za, protiv, suzdržani odbijeno. 254 za, protiv, suzdržani odbijeno. 255 za, protiv, suzdržani suzdržani, odbijeno 200, 256 za, protiv, suzdržani, odbijeno 257 za, protiv, suzdržani, odbijeno 258 za, protiv, suzdržani, odbijeno 259 za, protiv, suzdržani, odbijeno 260 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 200... Dragi kolege i kolegice, Ne mogu puno briš, brže, a ni vi, ni e, prevodioci. E, promatrao sam stvari. Imamo e, glasanje većinom do dvije trećine i to stalno. Pitanje da li da pređemo na predložene blokove Evo da proučimo to pitanje dvije, tri minute. Kolega Marinesku ima riječ. Dragi kolege, dragi potpredsjedniče, vraćam se uh, na prijedlog kolege od početka. Od, o, mi sada ne glasamo o sadržaju. Periferija protiv drugih zemalja. Ponovimo glasanje o sadržaju. E, stavak po stavak, članak po članak. E, to nije način na koji Europski parlament glasa. Jedino ni razlog za blokove je e, skupina zastupnika koji predlažu amandmane. Imamo članak 4, 9, 14. Nema veze među njima. Govorimo o i e, vremenu vožnje, e, dobi e, vozača, parkiranju. Nema veze između amandmana. To ne slijedi nijedno pravilo parlamenta. Ovo je kaos koji je stvorilo osoblje parlamenta. Gospodine Marinescu, sve što ste rekli e, se da saslušati, ali ovu zadnju rečenicu odlučno odbijam. Kolega Lamberts ima riječ. Gospodine predsjedniče, e, čuo sam što je rekao e, gospodin Marinescu. Skupine po autorima, to je točno. Blokovi se sastoje na politički logični način Političke skupine, klubovi su promatrale tekst e, logistički e, na politički koherentan način i pa je smisleno da glasamo u blokovima. Imamo dva mišljenja ovdje. Ja bih osobno bio mišljenja gospodine Marinesku da se u parlamenta e, e, možemo e, činiti smiješnima i ako glasamo u bloku i ako glasamo po postupku koji smo do sada imali. Da tako nastavim. Moramo naći pragmatično rješenje a to se sastoji u tome da one predradnje u odboru uzmemo u obzir. Stoga sam mišljenja. Ja se e, pridružujem kolegi Lambercu. Mm, mm, mm, možemo po poslovniku to napraviti ako imamo za to razloga. E, dajem riječ e, kolegi Korbetu koji je za to bio odgovoran. Da, priznajem predsjedniče da sam ovaj stavak e, pripremio u duhu e, poslovnika. E, E, ovo je napravljeno za ovakvu e, situaciju kad imamo ogroman broj amandmana, ali kad možemo napraviti skupine kako je to opisao gospodin Lambert ili na neki drugi način kako bi parlament mogao obaviti svoj posao, a uz to poštujući prava zastupnika. Stoga ima smisla da grupiramo amandmane na ovaj način. To će nam omogućiti da efikasno obavimo posao, a nitko neće e, izgubiti pravo da podnese amandman. Hvala lijepa kolega Korbet. Neću sada e, uzeti javljanja za riječ po poslovniku. Čuli smo e, dva mišljenja, jedno objašnjenje. Ja bih to mogao sam odlučiti. Ja se priklanjam mišljenju kolege Lamberca ali sada e, pitam vas jeste li suglasni s glasanjem u bloku ko se slaže tko je protiv evo provjera otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje To je usvojeno sa dvotrećinskom većinom, ako sam dobro izračuna. Idemo od bloka B do eh, od 261 261 eh, do 232 tko je za, protiv, suzdržani odbijeno eh, sada provjera otvaram glasanje Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno sa dvotreć, blok C tko je za, tko je protiv, e, suzrani odbijeno blok D kolega u pozadini se e, javio po poslovniku. E, po kojem se članku poslovnika javljate za riječ? Ja neću glasati na takav način. Želim glasati e, za svaki amandman. Ja ne mogu na taj način glasati. Kolega Jurek. Ja sam protiv glasanja u blokovima, ali ako smo odlučili da to učinimo, ako imamo poimenična glasanja unutar blokova, onda moramo glasati poimenično. Uh, I to cijeli blok. Inače nema poimeničnog glasanja kolega Jurek e, do, do sada nismo glasali o bloku u kojem imamo o, poimenično glasanje, a blok D ćemo glasati poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok E imamo jedno poimenično glasanje. Sve glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok F, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, e, e, e sa H do K do smo završili time. Dolazimo do glasanja o cijelom dokumentu. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Uzvojeno. Ukazujem na tom da je i blok G završen uh, usvajanjem jednog drugog bloka. Van de Kamp? Da. E, imamo identično poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Imamo, da li se protivi netko da i ovdje glasamo u blokovima? Kolega, izvolite. Hvala lijepa. Jel bi bilo moguće, glasamo u blokovima, da e, se sva sva glasanja rad e, obavlja elektronički, ne samo poimenična glasanja. To možemo rado tako napraviti. Blok A. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok B, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok C, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. odbijeno. Blok D, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok E, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno blok F, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. G do H je e, završeno. Glasamo o cijelom dokumentu. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dosemo e, do izvještaja Ertug 290 do 308 pojemnično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok A. Kolega Sekovski po članku, e, članku 281a. Ja sam protiv e, ove e, vrste provođenja glasanja zbog razloga koje ću objasniti pismeno predsjedništvu parlamenta. Mislim da smo prekršili nekoliko članaka našeg poslovnika. molim da dadete svoj komentar. Uzimam to na znanje. Blok A, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok B, pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok C, e, otvaram glasanje Pojmenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok D, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Blok E, pojmenično glasanje, otvaram ga. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno. E, time su blokovi F do G završeni. Dolazimo do konačnog glasanja o cijelom dokumentu. Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, time smo kod sva tri izvještaja o kojima smo sada glasali završili prvo čitanje. E, izvještaj Buzek poimenično glasanje. Otvaram ga. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno izvještaj Mato vodeći e, odbor u bloku e, za protiv e, usvojeno amandman 1 usvojeno 12 za protiv suzdržani usvojeno 15 za protiv suzdržani usvojeno 18 za protiv suzdržani usvojeno 23 u tri dijela prvi dio za protiv suzdržani e, provjera otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvojeno drugi dio za protiv suzdržani usvojeno Tri, treći dio za protiv, suzdržani, usvojen. 37 za, protiv, suzdržani, e, izgleda odbijeno, provjera, otvaram, 37. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno 308 za, protiv, suzdržani usvojeno 41 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, usvojeno drugi dio za, protiv, suzdržani usvojeno 43 za, protiv, suzdržani. Provjera, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno 44 za, protiv, suzdržani usvojeno 48 za, protiv, suzdržani usvojeno 50 za, protiv, suzdržani usvojeno 53 za, protiv, suzdržani usvojeno 54 za, protiv, suzdržani usvojeno 80 poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? E, zatvaram glasanje. usvojeno 93 za, protiv, suzdržani, usvojeno 97 za, protiv, suzdržani, usvojeno 100 za, protiv, suzdržani, usvojeno 104 za, protiv, suzdržani, usvojeno 108 pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno 116 za, protiv suzdržani usvojeno 117 za, protiv suzdržani usvojeno 120 za, protiv suzdržani usvojeno 121 za, protiv suzdržani usvojeno 123 za, protiv suzdržani usvojeno 126 za, protiv suzdržani usvojeno 127 za, u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, 128 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, 132 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 136 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 137 pojemnično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno 138. osam poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 141 za, protiv, suzdržani, usvojeno 150 za, protiv, suzdržani usvaja se 152 za protiv suzdržani usvojeno 156 poimenično glasanje otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje odbijeno 157 poimenično glasanje otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje Usvojeno 158 pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram ga. Usvojeno 159 za, protiv, suzdržan je usvojeno 165 za, protiv, suzdržani, usvojeno 168 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno 171 za, protiv, suzdržani, usvojeno 178 za, protiv, suzdržani usvojeno 182 za, protiv, suzdržani usvojeno 188 za, protiv, suzdržani usvojeno 190 za, protiv, suzdržani usvojeno 195 za, protiv, suzdržani usvojeno 196 za, protiv, suzdržani provjera, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno 198 za, protiv, suzdržani, usvojeno 200 za, protiv, suzdržani usvojeno 205 u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani usvojeno 224 u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani usvojeno 255 za protiv suzdržani usvojeno 259 za protiv suzdržani usvojeno 263 za protiv suzdržani usvojeno 264 za, protiv suzdržani usvojeno 268 za, protiv suzdržani usvojeno 269 za, protiv suzdržani usvojeno 270 za, protiv suzdržani usvojeno 271 za, protiv suzdržani usvojeno 274 za, protiv suzdržani usvojeno 275 za, protiv suzdržani usvojeno 291 pojemničnog glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno 84 je time završeno, 291 e, pojemnično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno 86 za, e, spada 281 za protiv suzdržani provjera otvaram glasanje molim da svi glasaju zatvaram glasanje usvojeno 292 poimenično glasanje otvaram glasanje Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se 90 za, protiv suzdržani usvojen, 92 za, protiv suzdržani usvaja se, 293 za, e, se 282 za, protiv suzdržani usvaja se. 314.94 e, se odbacuju 282 provjera jesu li svi glasali zatvaram glasanje odbija se 314 e, za protiv suzdržani ja bih rekao provjera ali nemamo sudjelovanje otvaram glasanje 314. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se 94 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 283, 315. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera. 283 i 315 su identični. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 324 otpada i, i 95 se odbacuje. 96. 96. Ko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. 300, provjera 96, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 316 otpada, 317 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera 317. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvoja se, e, odbacuje se 113, 284 za, protiv, suzdržani, odbija se 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se Mm, e, u izvorni tekst e, članak 13 stavak 1 e, točka B za protiv usvojeno drugi dio za protiv suzdržani usvaja se članak 13 1 D izvorni tekst za protiv drugi dio za protiv suzdržani usvaja se 13.1.E e za protiv suzdržani usvaja se 124 e, e, e, usvaja se time smo 125 u dva dijela za protiv usvojeno drugi dio za protiv suzdržani provjera otvaram glasanje Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvorni tekst je završen. 323 za, za usvojen. 310 pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno 311 pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 322 za, protiv, sustržani, odbija se 135 pojmečno glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se 285 dva dijela. Prvi dio za. Protiv suzdržani odbija se drugi dio za. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se 318 za, protiv, suzdržani, odbija se 312, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16.3a. E, izvorni tekst. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 286 za, protiv, suzdržani. Odbija se 142 za, protiv, suzdržani. Provjera, otvaram glasanje. 142. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se izvorni tekst pojmečno glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 144 za, protiv suzdržani usvaja se 145 za, protiv suzdržani usvaja se 146 za, protiv suzdržani 147 za, protiv suzdržani usvaja se izvorni tekst poimenično glasanje. To smo završili. 155 e, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Uzvaja se 313 e, i 320 otpade. Mm, izvorni tekst. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 321 za, protiv, suzdržani. Usvaja se od 219 otpada 249 i 300 e, su identični poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 287 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, time otpada 221, 302 u dva dijela. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio nema smisla. 217, 301 identični. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno 303 pojmečno glasanje otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje odbija se 276 za protiv suzdržani usvaja se 3 je gotov 277 za protiv, suzdržani usvaja se 278 i 9 otpadaju 278 za, protiv suzdržani uz 14 otpada 278 e, provjera otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje odbija se 14 za protiv suzdržani usvaja se 289 za protiv suzdržani odbijeno 20 za protiv suzdržani usvojeno 304 za protiv suzdržani odbija se 279 za protiv suzdržani Uzvaja se 320 otpada. Provjera 279. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se 302 otpada, 305 za, protiv, suzdržani, odbija se 40 dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se dva. E, za, protiv, suzdržani, usvaja 306 za, protiv, suzdržani, e, provjera 306. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se 307 za, protiv, suzdržani, usvaja se 308 za, protiv, suzdržani, usvaja se 290, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram ga. Odvija se 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se 282 dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za protiv suzdržani odbija se 49 za protiv suzdržani usvaja se 309 za protiv suzdržani e, odbija se mm, pridlog komisije otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje Usvoja se prvo čitanje time eh, Aguilera Garcia. Pojemnično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Eh, kolegica Kanjete, pitanje po poslovniku. Samo sam eh, htjela iznijeti primjedbu da smo glasovali duže o izvješću Mato nego o paketu za mobilnost. Kolegice kanjete to sam primijetio. 96 eh, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izvještaj Depre. Gospođa Armstrad ima, je zatražila riječ. Po poslovniku 59 e, da, e, da se glasa prvo e, Ja sam protiv ovog prijedloga. Kolega de Predsjedniče, kao izvjestitelj E, e, podržavam e, ovaj prijedlog od Gueja. Ovo je rezultat uravnoteženih pregovora sa vijećem. Usvajanje u samu jednom amadmanu bi srušilo cijeli dokument. To ne bi bilo dobro za borbu protiv lažnih identiteta. Hvala kolega Depre. E, pojmenično glasanje o ovom prijedlogu. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Mm, ne E, ljudi u tehnici nam otežavaju e, imaju težak posao e, ne trebamo se uzrujavati ako malo dulje traje mm, privremeni sporazum 73 jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvojeno E, izvještaj AIOTO 66 poimenično glasanje otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvojeno prvo čitanje je time završeno Infeld 2 e, poimenično glasanje otvaram glasanje jesu li svi glasali Zatvaram glasanje. Odbija se e, amandman 3. Pojmenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Time je prvo čitanje završeno. Izvještaj Kaza. Kole Kolegica gonzalez Penja je molila za riječ. Hvala vam. Prema članku 59 htjela bih da se prvo glasuju o amandmanima. Vjerujemo da je od ključne važnosti zauzeti stav o temeljnim e, zahtjevima iz amandmana. Smatramo da je to ključne važnosti kada je riječ o kvaliteta života skrbnika. Također je ovdje riječ o e, pristupu tržištu rada žena. Također smatramo da je ovo temeljne važnosti. Osobe koje imaju djecu, roditelji, skrbnici ne bi trebali osiromašiti zato što se o nekome brinu. Hvala lijepa kolegice Gonzales Penjas. Ko e, je za taj amandman? Izvjestitelj. Gospodine predsjedatelju, ne slažem se da bismo trebali prvo glasovati o amandmanima. Ovo izvješće je vrlo uravnoteženo. Amandmani bi to promijenili, te zato smatram da bismo trebali glasovati protiv glasovanja ovog zahtjeva kojim se traži da se prvo glasuje amandmanima. Hvala kolega Kaza. E, evo sada e, Imamo pojmenično glasanje za ovaj prijedlog e, kolegice Nja. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Dolazimo do uh, amandmana 102. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno prvo čitanje je time završeno dolazimo do izvještaja gdje za Rubijal i Sarvama tko je za, protiv suzdržani prvo čitanje je završeno e, kolega Lope Fontanje tko je za protiv suzdržani usvojeno e, prvo čitanje je završeno e, kolegica Swinberg E, prijedlog komisije poimenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno prvo čitanje je time završeno. E, izvještaj Silikiotis, e, djelomični sporazum, amandman 2, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno. Time je prvo čitanje završeno. Kolega Fronte i ovdje imamo djelomični sporazum, e, amandman 42, pojmečno glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvojeno i ovime je završeno prvo čitanje. E, izvještaj Rike, e, djelomični sporazum 34, e, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno i ovime je završeno prvo čitanje. Izvještaj kolega pijatrovski E, imamo amandmane 2, 3, 4, identični, poimečno glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, prijedlog komisije. E, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Time je prvo čitanje završeno. A sada dolazimo do izvještaja Fajon. Izvjestiteljica je zamolila za riječ. Izvolite. Dragi kolege, šengensko područje je jedno od e, najvećih uspjeha europskih integracija. Donosi veliku dobrobit europskim građanima i tvrtkama, omogućava slobodno kretanje ljudi i roba. Zbog brojnih izazova s kojima se mm, Europska unija trebala nositi tijekom prošlih godina šest zemalja ovog područja, započelo je provoditi kontrole na svojim e, granicama. Kontrole su neproporcionalne, nesrazmjerne i nezakonite. Nema razloga za njih. Schengen je u opasnosti. Napuštanje Schengena bi nas koštalo 80 milijardi eura godišnje. To je iznos koji si niti jedna zemlja ne može priuštiti. Zbog toga smo usvojili ovu izmjenu e, propisa u Europskom parlamentu to su pravila koja bi mogla povratiti povjerenje država članica i ponovno uspostaviti slobodno kretanje bez ovih kontrola. Bez obzira na namjere tijekom pregovora ni države članice ni komisije nisu bile spremne na postizanje kompromisa. Žgore, države članice su blokirale napredak. Kao izvjestiteljica, kao građanka, kao slovenka, kao Europljanka osuđujem ovakav stav vijeća. Neprihvatljivo je da zbog unutarnjo političkih interesa i želje za nedjelovanjem da je sada Schengen žrtva. Status quo odgovara komisiji koja dok je ovaj prijedlog na stolu ne preuzima odgovornost i ne poduzima postupke država članica koji na ovaj način krše europske propise. Tražim od vas da glasujete za moje izvješće i da pošaljete signal građanima da vam je stalo do slobodnog kretanja. Hvala lijepa kolegice Fajon. Glasanje tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, provjera, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, e, rezolucija koja se tiče nasilja protiv žena i obiteljskog nasilja. Imamo jedan amandman. Glasamo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Aha, to je bilo pljeskanje. Dobro. E, zadnje glasanje, kolege i kolegice. Znam da je bilo teško jer je situacija e, napje, napeta, e, tlak nam raste. Ja se ispričavam kolegama protiv kojih smo odlučili da glasamo u blokovima. To je bilo potrebno. E, izvještajn Feld. E, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Zahvaljujem svima. E, bilo bi mi drago a kad biste E, se zahvalili na ovoj efikasnosti time da brzo napustite salu. E, inače ću e, spomenuti poimečno kolege koji, koje poznam, a koji se zadržavaju u dvorani. darf ich den Kollegen Boštinaru Kolega Boštinaru, molim vas. Kolega Marinesko, Veron, e, kolega Zambacki. Koga još ovdje poznam? Kolega De Jong. Kolega Džip. Kolega Svjevka. Kolegica Grostet, kolegica Nibler. Svi žele ući u zapisnik. Kolegica Intfeld. Herr Kollege Sarius Wolski. Kolega Sarius Wolski. dem Herrn Kollegen Zambatski habe ich Unrecht getan. No, kolega Zambatski se javio za riječ, ispričavam se. Herr Kollege Ranich. Kolega Ranhel. Sada dolazimo do obrazloženja glasanja. Kolegica Kilonen zahtjevi za provedbu i utvrđuje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog, cestovnog prometa. Kolega Zabanc. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Uvaženi zastupnici, ja sam glasovao protiv ovog izvješća. U njemu se ne odražava interes tvrtki iz malih država na vanjskim granicama Evropske unije. Ovo doista sramotno izvješće. Hvala vam kolega Džambacki. Zastupnica Šojdrova. Děkuji za udělení slova. Kolegyně, kolegové. Hvala vam koncu sam glasovala za ovo izvješće. Mm, bilo je teško doći do kompromisa. Želim svim vozačima dobre radne uvjete, ugodno radno mjesto, ali moramo biti svjesni da je cestovni promet stup našeg tržišta i bez njega se kretanje roba ne bi moglo obavljati kao danas. Imamo to, to povezano sa direktivom o upućivanju radnika. To sve utječe na stanje na tržištu. Znam da svaka medalja ima dvije strane, ali ovdje sam evo pristala na kompromis kojim smo se evo bavili. Ovo dakle se tiče upućivanja radnika u sektoru cestovnog prometa. I ovdje ima mjesta za poboljšanje e, stanja, dakle, u daljnjim pregovorima sa vijećem. Hvala vam. Zamolio bih još jednom kolege, gospodin e, Sarvama. I e, koga još mogu prozvati? Sada riječ ima zastupnik Mamikins. Uh, Hvala vam dragi kolege, kada je riječ o prometu i turizmu, ja sam pragmatičan, želim biti siguran da će na, od naših propisa sve zemlje imati korist, uključujući i moju zemlju. Ova direktiva o kojoj smo danas glasovali je trebalo biti nešto što poštuje i socijalnu dimenziju i tržišnu dimenziju cestovnog prometa. Međutim, žao mi je što ovdje vidim više tržišta, a manje socijalne komponente cestovnog prometa. Želimo dokinuti nepoštenu praksu i smanjiti administrativni teret. Svaki propis koji ovdje donosimo mora biti socijalno pravedan, ali jednaka plaća za jednak rad kada je riječ o kabotaži postavlja pitanje vezano uz socijalnu pravdu. Također ovo se odnosi na vozača koji dakle prenosi robu nakon što je prenio robu iz jedne države u drugu i zato sam ja glasovao protiv. Hvala vam, zastupnika uh, Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Evo možda moje posljednje javljanje za riječ. I bilo bi onda dobro evo da bude na temu nečega što nameće još više propisa i zahtjeva za privatni sektor kada bismo se trebali zalagati za nešto što je suprotno od toga. To je priča ovdje još od početka. Mi ovdje u vijećnici nemamo pojma kako je malim tvrtkama koje rade s malim profitima u ovakvim e, poslovima. Ali pošto je ovo doista moja zadnja plenarna sjednica i to vrlo vjerojatno, još jednom bih vam htio zahvaliti gospodine Viland. Vi ste uvijek bili neutralni, mudri, vrlo učinkovit potpredsjednik parlamenta, izvrsno ste obavljali svoju dužnost i ukoliko je ovo doista naša zadnja razmjena mišljenja, rastanimo se kao prijatelji, hvala na obavljenom poslu. Hvala lijepa kolega Henan. E, ja se ne bih smio upuštati u takove stvari obično. Bili smo rijetko jednog mišljenja, ali ja sam visoko cijenio vaš rad kao parlamentarca. A kolegica Jazvovjecka nije ovdje, ne vidim je. E, onda imamo ovdje objašnjenja završena. Sada dolazimo kolega eh, Vandekampa, dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa. Kolega Đambacki ima opet riječ, izvolite. Dragi kolege, ovo izvješće kao i ono prethodno je vrlo nepravedno prema srednjoj i istočnoj Europi prijedlozima je cilj samo jedno. Žele da propadnu tvrtke iz naših zemalja i da se radna snaga premjesti iz srednjoevropskih zemalja na zapad Europe. To nije pravedno. Europska unija ne može na ovaj način funkcionirati. To je protivno slobodnom tržištu, slobodne tržišne utakmice, ovo je primjer protekcionizma i to od strane Njemačke, Francuske, Belgije i Italije ovim izvješćem idete protiv ideje Europske unije gdje bi se trebalo odgovoriti na sve interese država članica. E potom tu je i način na koji se provelo glasovanje. Govornik je prekinut. Hvala vam, zastupnica Šojdrova. Hvala vam. Htjela bih objasniti zašto sam na koncu glasovala za ovo izvješće. nije riječ samo o radnim uvjetima i o socijalnoj zaštiti već o sigurnosti prometa, prometa na cestama. Odlučila sam podržati prijedloge kojima se traži pravo vozača da provedu vikende sa svojim obiteljima i nisam pristala na skraćivanje mm, minimalne stanke. Također je ovdje povezano pitanje parkinga i tamošnje odgovarajuće opreme na raspolaganju. Ove uvjete treba omogućiti ne samo poslodavci, već e, zato treba omogućiti europskom infrastrukturom situacija na terenu je poprilično loša. Stvari se moraju poboljšati, moramo izgraditi više e, parkinga i popratne opreme. To se odnosi i na pametne tahografe. Hvala vam kolegice Šojdrova. Riječ ima zastupnik e, Mamikins. Hvala lijepo. Slažem se da radne uvjete vozača treba poboljšati. Ukoliko stvaramo nove propise, oni moraju ići na ruku svih zemalja članica, a ne samo onih na zapadu. Ovo izvješće nas dovodi u osjetljivu situaciju. Vozači sa istoka Europe će naići na teškoće u obavljanju svog posla. Žalosno je što će ovo izvješće ići na štetu velike grupe ljudi. Ovdje je u pitanju 3 milijuna radnih mjesta. Kao demokrat ja tražim da se poštuje slobodno kretanje usluga i radnika. Siguran sam da se mogu zajamčiti dobri uvjeti vozačima, a da se pritom ne podriva pravila jedinstvenog tržišta. Osim toga ne želim da se s tržišta isključe vozači sa istoka Europe i zato sam glasao protiv ovog izvješća. Hvala vam kolega. Riječ ima zastupnik Děkuji, pane předsedo. Um, Hvala vam. E, ja sam se suzdržao kod ovog e, glasanja. Ovim izvješćem se osnažuju stare granice, čelična, negdje neko, dakle, bila čelična zavjesa između država članica ono što je ovdje važno jest pitanje sigurnosti prometa na cestama. Naime, ovaj oblik prometa raste i mijenjaju se uvjeti e, rada, te je važno osigurati sigurnost prometa na cestama. Ono također što mogu podržati jest e, da vozači imaju pravo provesti vikend sa svojim obiteljima, te da imaju pravo na stanku. Ono što nije prihvatljivo je način na koji smo raspravljali kompromisima i način na koji smo glasovali, zbog toga nisam podržao ovo izvješće. Hvala vam. Tu ovime e, raspravljamo obrazloženje glasovanja o izvješću Vima van de Kampa. Sada prelazimo na izvješće Ertug. Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa. Riječ ima zastupnik Džambacki. Hvala vam, dragi kolege. Evo, dolazimo do trećeg izvješća, još jednom moram reći da sam glasovao protiv. Zašto? Pa ovo je dio paketa koji predstavlja drastično e, kršenje slobodnog tržišta. Tržište, tvrtke sa zapada žele prodavati Uh, u našim zemljama na istoku imaju velike supermarkete, prodaju svoju robu, ali kada Poljaci, Česi, Rumunji žele raditi na, na zapadu Europe, onda su im vrata zatvorena i to je nepravedno. To je protivno ideji Europske unije i jedinstvenog tržišta. Potom način na koji se odigralo glasovanje doista neprihvatljivo. Ovdje se prekršio čitav niz pravila. Mislim da je ovo doista bilo skandalozno uh, glasovanje. Podijelili su se zastupnici 50-50, nije bilo jasne većine. Mislim da je ovo se posljedica utjecaja lobista i sve ovo će naštetiti našim sugrađanima. Hvala vam, zastupniče Džambacki. Zastupnica Šojdrova. Hvala vam. Ovaj dio paketa mobilnosti je bio jedini mm, u vezi s kojim se došlo do kompromisa u odboru TRAN. I to je vrlo blisko postignutom dogovoru e, sa vijećem i to će olakšati e, budući trijalog. Kabotaža je nešto drugačije vezano uz cestovni promet. Ovdje imamo izravnu konkurenciju sa prijevoznicima koji djeluju na vlastitom domaćem tržištu i sa onima koji posluju prekogranično. Nismo htjeli narušiti sustav cestovnog prometa, nismo htjeli utjecati negativno na slobodno e, kretanje roba, zbog toga smatram da je ovaj kompromis uravnotežen i na njega treba gledati u sastavu ovog paketa. Ovdje se donose ograničenja kada je u pitanju kabotaža ali se također donosi, donosi čitav niz mjera sa tvrtkama, tvrtkama odnosno na tvrtke koje imaju e, lažne adrese. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Matthews. Hvala vam. Ja sam glasovao protiv e, ovog prijedloga. Kao što je to često slučaj, ovdje govorimo o dodatnom administrativnom teretu za male tvrtke. Vrlo često velike tvrtke, velike organizacije mogu si priuštiti plaćene lobiste, oni dolaze ovdje i kadri su utjecati na zakonodavstvo koje se donosi. Ovo je još jedan primjer takvog djelovanja. Dakle, ovako zakonodavstvo financiraju velike tvrtke koje si mogu priuštiti te troškove, ali male tvrtke neće si moći priuštiti ove dodatne troškove i zbog toga će biti u nepovoljnom položaju. Ja sam sam bio mali poduzetnik i znam jako dobro e, sve vezano uz ovu neproporcionalnost propisa i zbog toga sam glasovao protiv ovoga, to sve kako bih e, pružio podršku malim tvrtkama. Hvala. Hvala vam, zastupniče Metius. Zastupnik Polčak. Hvala vam. Ja sam podržao ovo izvješće. I to zato što smo uspjeli postići pravi kompromis. Zbog toga se ovo izvješće razlikuje od e, prethodna dva koji su dio jednog jedinstvenog paketa. Cestovni prijevoz robe se brzo e, razvija, imamo tu novu tehnologiju, autonomnu vožnju, tehnologije koje smanjuju emisije i zato moramo odgovoriti na izazove. Ovaj postignuti kompromis je po meni nešto što mogu podržati, zato sam to i učinio. Mislim da bi se u propisima trebalo pozabaviti i kabotažom. Hvala kolegi Polčaku. Izvješće Ertug sada, obrazloženje, glasovanja. Kolegica Jazlovjecka, vi ste trebali govoriti ranije, mogu uzeti u obzir vaše, e, vaše obrazloženje na samom kraju, ali sada ne. Dakle, sad imamo izvješće kolege Buzeka, zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina. Kolegica Jazlovjecka, nećete sada govoriti. Sad govori kolega Mamikins. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolege, nisam se mogla složiti s načinom na koji je ova direktiva e, poimljena, poimena. Kolegice Jazlovjecka, pozivam vas na e, mir. Kolega Mamikins sada govori. Hvala predsjedniče još jednom. Nisam mogao složiti na način na koji e, smo pojmili ovu direktivu. E, bilo kakav set pravila o energiji treba biti sveobuhvatan, a ne dizajniran protiv određenog projekta. Sigura sam da shvaćate da sad ja govori o Sjevernom toku 2 od Rusije do Njemačke. E, plinovodi koji dovode plin u Europsku uniju ili izvode plin iz Europske unije vezani su iz infrastrukturu koja predstavlja e, integraciju, a e, susjedne zemlje postaju dio naše energetske arhitekture. Bojim se da ova direktiva predviđa neke propise koji su štetni za natjecanje na relevantnim tržištima. Dominantni subjekti i manji subjekti trebali bi imati ista pravila, ali kolege trebamo poštivati prava europskih potrošača energije. Oni ne smiju biti žrtve protu ruske retorike. Glasovao sam protiv. Hvala. Kolega Mamikins. Kolegica Jazlovijska, ako ne prestanete odmah pljeskati, tražit ću da vas izvedu iz dvorane. Sada govori kolega Zdrojevski, izvolite. Poštovani predsjedavajući, Možda kolegica Danuta želi govoriti, ja ne želim se sada oplitati u ovaj problem, ali možda bi bilo dobro da joj dozvolite kratko izjašnjavanje kako bi kolegica mogla obrazložiti svoje glasovanje. Možda bi to bilo prikladno. Ne, u redu. Dakle, Kolega, već pet godina se bavim problemima sigurnosti i svjesan sam koliko je važno u energetskom sustavu suverenost. E, normativna e, dosljednost je također važna i zato mi je drago što smo imali 142 amandmana koje smo predstavili u sklopu 15 e, kompromisnih amandmana i o njima glasovali. Nove energetske mreže u Europskoj uniji moraju se povezati sa starim mrežama koje se trebaju modernizirati a nove i stare mreže izvan Europske unije moraju se također povezati. Na taj način smo dosljedno pojasnili sve što se tiče samog transporta plina. E, jako je važno to što e, smo poboljšali e, opskrbu plinom u Europskoj uniji teritorijalna primjena ove direktive. E, ova direktiva je prikladna u tom pogledu i s razne iznimke koje su predviđene mogu sustav učiniti još dosljednijim. Hvala kolega Zorevski, kolega Pospiš ili Marijeć. Hvala predsjedavajući. Ja sam podržao ovaj dosje kao i prethodni govornik. Ja shvaćam da kad stvaramo energetsku uniju ne trebamo uzeti u obzir samo poslovne aspekte, nego i geopolitiku i neovisnost opskrbljivača. E, kad shvaćamo da je Rusija prijetnja za demokratski svijet i Europu, onda ćemo shvatiti da e, jačanje e, neovisnosti o Rusiji je bitno, a ovisnost u Rusiji postaje problem. Pozdravljam pravila o infrastrukturi za plin i što se tiče kontroverznog projekta Sjeverni tok 2, drago mi je što imamo neka pravila sada koja će omogućiti da Gazprom i druge tvrtke iz Rusije neće biti u stanju koristiti dominantni položaj na europskom tržištu, da ćemo imati pravila koje će uređivati njihovo poslovanje. Hvala. Hvala kolegi Pospišilu. Kolega Polčak ima riječ. Hvala, predsjedavajući. Energetska unija je krucijalni aspekt naše budućnosti i ovdje imamo određenu zaduženost i moramo razmišljati o E, sigurnosti opskrbe i o geostrateškim ciljevima. Zato trebamo diversificirati našu opskrbu energijom, moramo se složiti oko zajedničkih ciljeva, pogotovo što se tiče geopolitike. I zato ja pozdravljam ovaj prijedlog da se odvoji distribucija od vlasništva. E, mi ćemo vidjeti u budućnosti kako će se to razvijati ipak funkcioniranje sektora plina treba biti dio naše energetske unije. Mislim da je ovaj prijedlog bio jako pozitivan. Hvala kolega Polčak, kolega Kelly ima riječ. Hvala predsjedavajući. Ja sam glasovao za ovo izvješće Želim pohvaliti izvjestitelja e, za određeni posao. Gospodin Buzek je zaslužan za to, ali i komisija. Oni su surađivali tjesno kako bi dobili kvalitetan rezultat za nas. Dobra je ideja to da se svi plinovodi e, ravnaju prema istim pravilima. I on, to se odnosi na sjeverni tok i na druge plinovode. E, jako je važno zato što 77% korištenja plina u Europske unije mm, omogućeno je upravo korištenjem ovih plinovoda. Sada će sva pravila se jednako primjenjivati na Europsku uniju i na plin koji dolazi izvan nje. E, time smo napravili pozitivan korak u zaokruživanju energetskog tržišta i drago mi je zbog svega onoga što smo učinili proteklih pet godina. Hvala. Hvala kolega Kelly. To je sve vezano uz izvješće Buzek, a sada imamo obrazloženje glasovanja o izvješću Mato o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Gospodin Šošnjerć ima riječ. Hvala. Ja sam glasovao protiv ovog izvješća točka 42a je dovoljno kako bismo shvatili da se još jedno nalazimo u području apsurda. Tu se govori o prevrtanju e, ravnoteže u sektoru ribarstva. E, govorim o e, ravnopravnosti spolova. Zastupnice koje su glasovale ja se nadam da će shvatiti na kraju ovog saziva da e, žene odlaze na ribarske brodove zato što nemaju drugog izbora. Ja se nadam da ćete shvatiti da to nije način na koji ćemo riješiti rodnu ravnopravnost. Trebamo odbiti e, ovakvu vrstu propisa zato što su dosadni. Hvala kolega Šošnjerc. Kolega Kelly ima riječ. Hvala, mislim da je ovo izvješće kvalitetno. Sustav je bio prilično kompleksan i zato nisu oni koji su trebali dobivali sredstva. E, nove odredbe odbora PEŠ omogućit će fleksibilni pristup kompenzaciji koju daje fond u slučaju trajne obustave ribarskih aktivnosti i to je bitno i za flotu, za ribarsku flotu. Nove odredbe simplificirat će sustav i on će postati pristupačniji. Nadam se da će to biti od koristi za Irsku, uključujući ostale otoke. Države članice i subjekti koristit će sredstva na temelju svojih potreba, a neće biti vezani popisom predefiniranih mjera i pravila prihvatljivosti. E, time ćemo potaknuti ulaganja i poboljšanje e, sigurnosti i uvjeta života posada i poboljšat ćemo također e, uvjete za ribolov u sklopu uvjeta kapaciteta. Hvala. Hvala. Time zatvaramo obrazloženja glasova u vezi sa izvješćem MATO, a sada izvješće Depre, jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije. Gospodin Zdrojevski ima riječ. Hvala. Nevjerojatno je da u Europskoj uniji imamo 100 različitih vrsta osobnih iskaznica i 200 različitih isprava e, boravišta. Imamo to u više država članica i zato pozdravljam sporazum u odboru Libe da imamo usklađenje isprava i prikupljanja biometrijskih podataka tako da ćemo imati veću vjerodostojnost tih isprava. Ja sam glasovao za ovo izvješće zato što mi je drago da će doći do usklađivanja imamo razdoblje o pet godina ograničenja za e, mlade ljude u odnosu na ostale. Mislim da ovi dokumenti su jako važni, pogotovo za neke države članice koje te dokumente još nemaju. Hvala kolega Zdrojevski. Sada riječ ima kolega Pospišil. Hvala predsjedniče. Ja sam podržao ovo izvješće mada e, je u Češkoj ova rasprava praćena sa dosta zabrinutosti. Mislim da ovo izvješće bi moglo osigurati da se identitet ne može ukrasti i da može biti e, otporan na e, krivotvorenje. I e, to je važno za osobne iskaznice u Europskoj uniji i biometrijski podaci e, će se bolje primjenjivati, to će biti bitno za e, slobodno kretanje osoba u Europskoj uniji. Time ćemo povećati sigurnost i osigurati to da nemamo osobe sa krivotvorenim dokumentima. U izvješću piše da imamo desetke milijuna građana koji neće imati ovakve, nisu imali do sada takve sigurne iskaznice i dobro da smo ih sada uveli. Hvala, gospodin Kelly ima riječ. Hvala. Ja sam glasao za ovo izvješće zato što možemo time pridonijeti e, izbjegavanju prijevara u području dokumenta. Imat ćemo jače e, boravišne dokumente i osobne iskaznice. 70 milijuna Europskoj uniji e, nisu imali ovakve iskaznice jedna milijarda ljudi dolazi u Europsku uniju i prelazi granice, vanjske granice svake godine. Lažni dokumenti njih mogu koristiti teroristi i e, kriminalci. Zato je jako važno da damo podršku ovom dokumentu kako bismo poboljšali sigurnost e, putnih isprava i e, boravišnih isprava e, članova obitelji državljana Europske unije Uvjeti koji su vezani uz boravište, vezani su iz osobne dokumente i zato treba osigurati to da pošteni ljudi iz Europske unije neće osjetiti posljedice zbog prijevarnih aktivnosti nepoštenih ljudi. Hvala. Hvala kolega Kelly. Time zatvaramo obrazloženja glasovanja o ovoj temi, a sada izvješće kolegice Ajuto, upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture. Kolega Matthews ima riječ. Hvala predsjedavajući. Sutra je važan dan. Danas sam išao raditi, sutra ću ići raditi. Hodanje je jedno od velikih stvari za ljudska prava. To samo nije samo ugodno, nego timo ostajemo aktivni i izbjegavamo bolesti. Vrlo često u novim razvojima događaja u cestovnoj infrastrukturi zaboravljamo na potrebe pješaka i zato je bitno glasovati za ovo izvješće ne samo zato što uzima u obzir potrebe pješaka nego i zato što priznaje da je ovo područje u kojem pojedinačne države članice bi trebale same odlučivati i ne bismo trebali imati sve ujednačeno, trebamo uzeti u obzir lokalne uvjete i lokalna opredjeljena. E, I zato mi je drago što sam dao podršku ovom dokumentu i pozdravljam glasovanje o infrastrukturi općenito koja treba biti više naklonjena pješacima nego u prošlosti. Hvala kolega Matthews, sada kolega Mejer ima riječ. Kolegica Mejer, hvala gospodine predsjedniče. Pozdravljam ovo izvješće o sigurnosti cestovne infrastrukture. Zabrinuta sam zbog mjere sigurnosti kako e, kamioni se ne bi sudarili sa niskim e, e, mostovima imali smo jedan most u mojoj zemlji koji je udaren 120 puta u posljednjih nekoliko godina i čak e, unatoč signalizaciji e, i to je problem i veliki trošak za popravak. Trebamo se uzeti u visokotehnološka rješenja, na primjer e, korištenja lanaca koji vise sa mosta koji bi pomogao vozačima da ne udare u most. Predsjedniče kad ste profesionalni vozač, vozite teško vozilo, ovakva pravila su uvijek dobrodošla. Hvala, kolegice Majer. E, to je sve u vezi s ovim izvješćima. Sad imamo obrazloženja glasovanja o izvješću Interfeld, pan-europski osobni mirovinski proizvod. Riječ ima gospodin Benito Ziluaga. Hvala predsjedavajući. Glasovali smo e, negativno u odnosu na ovo izvješće o panerovskim osobnim mirovinskim proizvodima. E, vi ste, ostali su glasovali za ovo, ovu mirovinu za e, dobrostojeće osobe i dok jedni se budu sve više obogaćivali, drugi će se osiromašivati. Mnoge obitelji ovise o mirovinama. Vi želite dati fiskalne pogodnosti privatnim e, mirovinama, dakle e, slabiji će plaćati za e, mirovine dobrostojećih. Oni koji su imali privatnu mirovinu u budućnosti bi mogli čak i nemati nikakve koristi od toga. Za vas su rezovi instrumenti kojima možete samo nametati vaš nepravedni antisocijalni sustav. Javno dobro se treba obraniti. Hvala. Kolega Zdrojevski ima riječ. Hvala predsjedniče. E, ja se ne slažem s onime što je rekao govornik prije mene. Ja smatram da je ovo izvješće i kompromis koji je postignut jako važan, pogotovo dva kompromisa. Prvi, potrošači mogu kupiti mirovinski proizvod i preko granice i to je jako pozitivno i drago mi je što je dom eh, potvrdio tu mogućnost. Što se tiče smanjenje troškova od 1,5 do 1%, smatram da je ovo izvješće pozitivno i drago mi je što imamo razdoblje od tri godine za provedbu. Hvala kolega Zdrojevski. Na kraju kolega Pospišil ima riječ. Hvala predsjedavajući. Ja sam podržao ovo izvješće zato što je bitno dati podršku srednjim generacijama koje trebaju poboljšati e, situaciju za stare dane. Samo rijetko se mlade osobe odlučuju za dobrovoljne fondove i zato je jako dobro da Europska unija pokuša stvoriti novi atraktivni proizvod za stare dane. Mislim da možemo imati i veće ambicije, možda bismo mogli imati i neke porezne olakšice Kolega iz Ljevice je rekao da to tako što već postoji, ali možda ne svugdje i zato mislim da ovakvi proizvodi moraju biti atraktivniji. Hvala lijepa kolega Pospišil. Ovo završava e, obrazloženje e, glasanja. Imamo e, riječ o izvještaju Kilonen. Gospođa Jazovjecka ima riječ. Hvala predsjedavajući. Htjela sam reći da poštujem vas i vaš rad unutar Europskog parlamenta. Ispričavam se što nisam bila prisutna kad sam trebala govoriti i to zbog toga što se već dosta vremena bavim pravima radnika i e, Novinari su tražili intervju od mene pa sam se morala time pozabaviti. Dakle, dajte mi pravo da sada govorim. U redu. Mobilnost e, nije još dovoljno raspravljeno u Europskom parlamentu. Krenili smo na temelju populizma i nismo prihvatili mišljenja e, stručnjaka argumenti samih e, vozača kamiona nisu uvaženi. U parlamentu su prevagnuli politički razlozi i zato najveći i najvažniji dokument koji smo usvojili u ovom sazivu koji se tiče svake države članice. E, međunarodni prijevoz je također obuhvaćen i e, štetu će osjetiti europski građani. U ovom postupku ja sam glasovala protiv ovog dokumenta zato što se ne slažem s ovim paketom onako kako je on koncipiran. Hvala kolegice Jazovjecija. Ovo završava objašnjenje glasanja. E, izvještaj će biti e, podložen na sljedećoj sjednici. Ako nema prigovora, to će se dogoditi. E, zahvaljujem svim službama e, na ovoj sjednici. E, želim vam sretan put kući i dobar tek. Završavamo dan, na današnju sjednicu. Hvala.